Ladies and gentlemen, allow me please. dobar dan. E, dobro jutro. Dozvolite da vam se obratim na mom materinjem jeziku, češkom. I dozvolite da otvorim sastanak odbora, pod odbora SEDA od danas do 12. do četvrtka. Prva točka našeg dnevnog reda je osvajanje dnevnog reda. Imamo prijevode na čitav niz evropskih jezika. Kao što vidite prema kabinama vidite i koje jezike prijevod imate i na kojem je kanalu. A sada, dakle, ako nemamo prigovora nikakvih, mi smo usvojili ovaj dnevni red. Imate li kakvih komentara ili... Izvolite. Da, bilo bi možda dobro kad bismo u točki 11. mogli, dakle za tu točku pozvati predstavnike Ekona. Ekona jer sad su dobili i Nobelovu nagradu, pa bi bilo jako dobro da ljude iz Ikona pozovemo, jer oni su trenutno u Briselu, pa bi to moglo biti, moralo bi se moći e, realizirati. Hvala. Meni se sviđa taj vaš prijedlog, sasvim sigurno, ali mislim da ćemo to prenijeti gospođi Fotige, koja će predsjedati najvećim dijelom sastanka danas, uključujući točku 11. pa mislim da će gospođa Fotiga o tome odlučiti i preuzeti akciju. Ja podržavam ovaj prijedlog, a ako zbog nekog razloga ne mogu doći na sastanak SEDA, onda bih volila da Afetu službeno predložimo da je Jakan pozvan obratiti se parlamentu. Mislimo da je to vrlo, vrlo prikladno i to ne samo zato što su sad ove godine dobili Nobelovu nagradu za mir, nego zato što su to aktivisti koji se angažiraju za svijet bez nuklearnog naoružanja i bore se dakle protiv atomskih bombi. I mislim da ne moramo tu samo imati tajnika, bivšeg tajnika NATO-a i savjetnike današnje, nego trebamo i trenutno tu veliku organizaciju koja se jako angažira na borbi protiv nuklearnog naoružanja pozvat, koja je napokon i dobila Nobelovu nagradu. Hvala lijepo, gospođo Gomez. Vi, dakle, mislite da bismo danas, sa današnjih sastanka mogli uputiti službenu, službeni poziv ili obavijest e, AFET-u. Pa mislim da ćemo o tome razgovarati kad nam se pridruži naša predsjednica gospođa Fotiga, u vezi točke 11. Ima li bilo kakvih drugih prijedloga ili komentara? Nema? Dobro. Onda smatramo da je dnevni red usvojen. A sada točka druga dnevnog reda. Obavijesti predsjedavajućeg. Mislim da je naš dnevni red vrlo, vrlo zanimljiv i vrlo važan. Jer i ja se već godinama zapravo razmatramo u našem odboru obrambenu politiku, pa bih sad posebno želio izraziti zahvalnost našem tajništvu koje odabralo na tako pažljiv i zapravo vrlo pametan način sastavilo naš dnevni red. Zatim imamo treću točku dnevnog reda, to je usvajanje zapisnika sa sastanka od 4. rujna 2017. Ako nema prigovora ni bilo kakvih drugih komentara, onda smatramo da je zapisnik sastanka od 4. rujna usvojen. A sada najvažnija točka na našem dnevnom redu – to je pitanje e, stalne strukturirane suradnje, nacionalne perspektive i trenutno stanje na tom području. A kao što znamo, studija je napravljena jedno znanstveno istraživanje o tome koje će nam danas biti prezentirano. Prema tome želim pozdraviti naše goste koji će nam ujedno i tu prezentaciju održati. To je gospodin Federico Santopinto, u Gripu, kao i Frederic Moro, odvjetnik u Parizu i pridruženi istraživač znanstveni u Gripu, specijaliziran za obrambeno područje. Evo, kolege, imate predviđeno je za vas otprilike pola sata za vaše prezentacije pa bismo molili da vi to podijelite svaki otprilike 15 minuta. Gospodin Morov, imate riječ. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Evo, ja sam odlučio govoriti na francuskom jeziku jer se ovdje radi o pravnim stvarima i mislim da moramo biti dovoljno precizni. Vaš parlament je u svibnju zatražio studiju o stalnoj strukturiranoj suradnji kako bismo znali dokle smo došli sa pregovorima između država članica, da li države članice na isti način razumiju tu temu i da li sve teme o kojima se trebalo razgovarati E, su zaista otvorene za vrijeme e, pregovora. Gospodin pinto e, i ja smo radili na toj studiji i 12.7. smo objavili naše izvješće, što znači da Naravno, od 12.7. stvari su se možda malo i izmijenile, ali mi smatramo da Većina naših zaključaka je još uvijek e, valjana, a ja ću sada ovo podijeliti u tri dijela. Najprije želim reći da postoji zaista zajedničko razumijevanje država članica o tome što je stalna strukturirana suradnja, no e, to e, razumijevanje nije isto kao ono koje je postojalo kada se o tome počelo govoriti u ugovoru iz Lisabona. Drugo, stajališta o ovoj suradnji nisu nužno ista za sve države članice, naročito između Francuza i e, Njemaca. A treće, smatram da mnoga pitanja e, još nisu razjašnjena, e, pitanja kojima se trebalo raspravljati E, nisu bila otvorena na raspravama, a mislimo da je to nužno ukoliko želimo zaista ostvariti tu stalnu strukturiranu suradnju. Na samom početku ću reći nekoliko riječi o zajedničkom razumijevanju stalne strukturirane suradnje. Mi smo e, našim sugovornicima postavili tri pitanje. Zbog čega želite ostvariti tu suradnju? Što znači ta suradnja i na koji način e, ju želite ostvariti? Što se tiče prvog pitanja, E, shvatili smo da su očekivanja prema ovoj suradnji povećana. Moramo podsjetiti na činjenicu da je početni cilj ove suradnje bio e, osnivanje e, autonomnih vojnih kapaciteta koji bi omogućili Europskoj uniji da upravlja bez pomoći Amerikanaca krizama do kojih dolazi u susjedstvu Europe i koji mogu imati izravni ili neizravni utjecaj na Europu. 2000. godine otprilike europski lideri su shvatili da jednostavno nisu bili sposobni intervenirati za vrijeme jugoslovenske krize i odlučili se da su da do toga više ne smije doći. E, početni cilj e, ove suradnje je dakle da se stvore te zajednički vojni kapaciteti koji bi se koristili u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene e, politike i trebamo vidjeti sada na koji način osnovati e, te autonomne kapacitete i to je to o čemu zapravo govorimo u stalnoj strukturiranoj suradnji. Ovi e, autonomni vojni kapaciteti bi omogućili Europskoj uniji da e, sam interveniraju na primjer u Maliju, Libiji i e, čak i u Siriji prije nego što se sukob tamo pretvorio u građanski rat. Cilj ove suradnje je naglašen u nekoliko zaključaka vijeća e, Europske unije na proljeće i e, zapravo znamo da e, se pokušava ostvariti ambiciozan cilj koji je zacrtan u općoj strategiji. Radi se o, dakle, toj općoj strategiji koja bi trebala omogućiti stvaranje tih zajedničkih e, kapaciteta kao i kapaciteta e, za partnere Unije i koja bi omogućila zaštitu građana unutar Europske unije. E, možemo zaključiti da se razina tih ambicija povećala od e, inicijalne razine. Drugo, što se tiče pitanja e, što predstavlja ta suradnja, odgovor na to pitanje se također izmijenio. Na samom početku se o toj suradnji govorilo kao o avantgardnom pojmu. Dakle, htjeli smo na početku stvoriti koaliciju onih koji žele i mogu sudjelovati u njoj. A danas e, se govori o pojmu inkluzivnosti. Jedino Francuska e, želi i dalje tu ambicioznu stalnu strukturalnu suradnju koja će služiti svim državama članicama e, a druge države članice kao i Njemačka žele imati inkluzivnu stalnu strukturiranu suradnju. E, možemo razumjeti razloge zbog kojih e, mnoge države članice žele naglasiti to e, jedinstvo Europe, no međutim inkluzivnost nije moguće pomiriti sa avangardnom strukturiranom suradnjom, jer tu bismo imali neodređen broj zemalja i jedina E, jedino bismo mogli ostvariti ovu suradnju ako smanjimo e, broj obveza koje države članice moraju preuzeti. I na kraju smo se zapitali na koji način ostvariti ovu suradnju. E, tu se trebamo prisjetiti da na samom početku smo govorili o pet pravno obvezujućih obveza koji se tiču financiranja vojne opreme, planiranja obrane, raspolaganjem operativnih kapaciteta, E, smanjenjem e, e, nedostataka u kapacitetima i sudjelovanje u europskim, glavnim europskim programima opreme kroz Europsku agenciju za obranu. Na samom početku se govorilo o takozvanom procesu integracije. Ako to pokušamo zamisliti, E, dakle što teoretski znači e, stalna strukturirana suradnja, možemo zamisliti e, jedan grčki hram u kojem bi jedini način način da se izgradi trem je da svi e, stanu u redi, da se na taj način stvore e, stupovi koji moraju biti svi iste visine i širine. Dakle, to bi bila ta stalna strukturirana suradnja. Ako želimo biti još konkretni onda bismo trebali razmisliti o onome što su e, Belgijanci i Nizozemci uradili po pitanju pomorske vojne suradnje, jer to je ono što želimo ostvariti sa stalnom strukturiranom suradnjom. Oni su zapravo ujedinili svoju e, svoje pomorske e, snage i e, zajedno su E, nabavili e, lovce na mine i fregate i zajedno ih koriste, zajedno ih održavaju, e, imaju zajedničko osoblje koje se obučava na isti način, što znači da na raspolaganju imaju dakle te zajedničke kapacitete i mogu zajedno djelovati. To je ono što očekujemo od stalne strukturirane suradnje i ovdje želim naglasiti pojam integracije a danas moramo to jasno reći više niti jedna država članica ne želi čuti o pojmu integracije do te mjere da se sada integracija zamijenila konceptom modula to je nešto što nije postojalo u ugovorima. Ali o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o tome da e, države članice ne moraju sudjelovati u svim projektima, već mogu odabrati u kojim modulima žele sudjelovati e, na dobrovoljan način. Što znači da se e, zalažu za to da će se obvezati na nešto nekad i s nekim. Dakle, sve to kasnije je nešto o čemu će se odlučiti naknadno, ali problem je taj da se ovim bavimo već 20 godina i da smo sada već dosta daleko od inicijalnog cilja onih koji su govorili o ostvarenju stalne strukturirane suradnje i da sada ovdje zapravo se više krećemo ka nekoj e, PESCO light suradnji. Kada govorim o e, mišljenjima država članica, trebamo e, najprije spomenuti e, Francuze i Njemce. Svi vrlo dobro znate da kada Engleska napusti Europsku uniju, bez Njemačke i bez Francuske Europska obrana neće imati nikakvog smisla. E, zbog toga što te dvije države predstavljaju kritičnu masu po pitanju financiranja, po pitanju vojnih kapaciteta, po pitanju operativnih e, kapaciteta i samo oko te dvije države bi se mogla stvoriti ta suradnja i s drugim državama članicama. Bez ove dvije e, države nećemo imati tu kritičnu masu koja nam je nužna. A problem je taj što upravo između Njemaca i Francuza postoje najdublji neslaganja. E, na samom početku e, želim reći da se e, ne trebamo sada baviti tom besmislenom raspravom o uključivosti i ambicijama jer smatram da ova suradnja može biti istovremeno i inkluzivna ili i ambiciozna ako se na to ne bude gledalo kao na neki okvir već na proces. Ako se govori o okviru onda je to nešto što je fiksno i to nam neće odgovarati za ovu suradnju. Ako govorimo o procesu, to znači da krećemo od određene polazišne točke i da idemo ka određenom cilju. E, I važno je dogovoriti se o tom cilju, da to bude zajednički cilj, je li to cilj e, e, popeti se na 2004 ili 8000 metara i trebamo vidjeti na koji način želimo stići do tog našeg cilja. Vjerojatno će Francuzi i Njemci ipak na kraju doći do kompromisa. Mi smo uvjereni da niti jedni niti drugi ne žele e, u potpunosti integrirati e, vojnu e, njihove vojne snage a znamo da u Njemačkoj e, i kancelarka Merkel i predsjednik Macron u Francuskoj će pokušati učiniti ono što su oduvijek radili, a to je da se ta košara suradnji e, ispuni sa što većim brojem projekata kao da sada ovdje krećemo u neku potrebu za uskršnjem jajima. Koliko znam, za sad imamo 36 projekata o kojima se govori, dakle to je E, sve se odvija na uobičajen način e, i dalje govorimo o suradnji kakvu smo oduvijek imali i zaista ovdje ne vidim e, ništa što bi ličilo barem malo na neku integraciju. A bez integracije sve ovo nam neće služiti ničemu. Drugi dio zemalja su e, zemlje koje su e, koje dobrovoljno bi htjele sudjelovati u ovoj suradnji ali koje nemaju nužno sredstva za sudjelovanje u toj suradnji no budući da se radi o nekim e, ključnim državama na primjer Italiji ili Španjolskoj one žele sudjelovati u tom prvom krugu suradnje E, zemlje Beneluxa također žele biti u tom prvom krugu, iako su na početku dosta oklijevale o tome žele li e, biti u stalnoj strukturiranoj suradnji ili ne. I na kraju ne smijemo zaboraviti i Finsku koja ne pripada e, NATO-u, a koja želi sudjelovati u tome. Također tu imamo i Estoniju i Latviju E, a također i zemlje kao što su Češka, Slovačka i Mađarska koje u ovoj strukturiranoj suradnji vide priliku da se Europska unija e, više obveže e, na obranu istočnog dijela Europe a to je razlog zbog čega tu želi sudjelovati i Grčka s obzirom na Tursku koja je u njezinoj blizini. U trećoj skupini imamo e, zemlje e, kao što su e, Litva, Rumunska i Bugarska koje jednostavno su se pomirile s tim da moraju sudjelovati u ovoj suradnji. A u četvrtoj skupini se nalaze neodlučne države gdje imamo Švedsku i Portugal. Možda na kraju one neće sudjelovati u strukturiranoj suradnji E, odnosno još uvijek nisu odlučile, a zemlje koje e, su naglasile neutralnost i koje ne žele sudjelovati u ovoj suradnji su e, Austrija, Irska, Malta koja nema svoju vojsku i Ujedinjeno kraljestvo. Dakle, na kraju kao što vidite ovdje ćemo imati jednu e, skupinu zemalja koje imaju različite motivacije. Ljeto smo govorili o nekih 18 ili 24 države članice, no sve e, će ovisiti o konačnom dogovoru između e, Francuza i Njemaca a to će naravno ovisiti i o željama i ambicijama nove njemačke vlade. I na kraju e, želim postaviti pitanje da li postoje još neka otvorena pitanja o kojima se nije e, razgovaralo, a trebalo se razgovarati. Odgovor je da. Najprije što se tiče pitanja upravljanja, e, upravljanja stalnom strukturiranom suradnjom i zajedničkom sigurnosno obrambenom politikom, tu je upravljanje dosta složeno jer se e, zasniva na četiri e, razine. Prva razina je Europsko e, vijeće koje mora donijeti odluke o autonomnim kapacitetima. Te odluke se moraju donijeti jednoglasno. Druga razina je razina same stalne strukturirane suradnje. O tome se također treba odlučivati u vijeću. Dakle, samo države članice koje će sudjelovati u toj suradnji će imati pravo glasa i moraju ponovno e, jednoglasno odlučivati o e, tome. E, ovdje želim napomenuti da je to bio najjednostavniji način koji je pronađen kako bi se došlo do te inkluzivne suradnje jer iako sve države članice neće glasati o stalnoj strukturiranoj suradnji, sve države članice će biti obavještene o tome što se E, tu e, radi, dakle kakve odluke se donose i tako dalje. Treća razina upravljanja koju često zaboravljamo je e, razina Europska agencija e, za obranu, to je uloga koja treba imati dvostruku ulogu prema ugovorima. S jedne strane treba procijeniti e, obveze država članica, a s druge strane treba, e, je zadužena za programe vojne opreme. I na kraju posljedna razina upravljanja je upravljanje samim projektima ili programima a sve ovo kao što možete vidjeti je dosta složeno, nije nimalo jednostavno, e, naročito zbog toga što na tri prve razine sve odluke moraju biti donesene jednoglasno. Dakle, e, treba će e, puno hrabrosti i motivacije da sve to dobro funkcionira. Druga rasprava o kojoj se nije <laughs> zapravo raspravljalo je nužna reforma Europske obrambene agencije. Da je ova agencija zaista odigrala ulogu koju je trebala E, da bi ova agencija zaista odigrala ulogu koju e, bi trebala odigrati prema ugovorima, bitno je preći na kvalificiranu e, većinu, kao što je to bilo inicijalno i predviđeno. Važno je da tu postoji e, stručnost, da postoje stručni ljudi kako bi ova agencija mogla se baviti programima opreme. Jedino rješenje je da se oni spoje sa okarom, to je ono što je bilo na početku i predviđeno u ugovoru iz Lisabona. Treće pitanje o kojem se nije raspravljalo to je e, dosljednost između inicijativa komisije, naročito između Europskog fonda za obranu i između e, same strukturirane e, suradnje i karda smatramo da će u budućnosti trebati precizirati odnose između ovih različitih instrumenata. Četvrto pitanje o kojem se nije dovoljno razgovaralo to je utjecaj Brexita na stalnu strukturiranu suradnju. Pravno govoreći stvari su dosta jednostavne. Čim e, Ujedinjeno kraljevstvo napusti Europsku uniju neće moći sudjelovati u stalnoj strukturiranoj suradnji. Politički govoreći to je mnogo složenije jer niti jedna država članica ne želi udaljiti e, Veliku Britaniju od nas i želi želi da Velika Britanija i dalje e, surađuje sa nama po pitanju vojne obrane. U svakom slučaju e, jasno je da će Europska unija i e, Jedinjeno kraljevstvo zadržati određene veze po pitanju obrane, ali ne znamo još uvijek na koji način. A znamo da ako nas Ujedinjena kraljevina napusti što se tiče obrane, onda ćemo imati velike poteškoće sa uspjehom stalne strukturirane suradnje a ako e, na kraju uspijemo ostvariti jednu uspješnu e, strukturiranu e, suradnju, onda ćemo sigurno morati ponovno razmotriti naše odnose, odnose između te suradnje i NATO-a. Toliko od mene. Sada ću predati riječ mom kolegu, kolegi Federiku Santopintu koji će govoriti o glavnim zaključcima naše studije. Hvala lijepa, Federik. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici. Ja ću se pozabaviti osnovnim aspektima stalne suradnje e, i e, gospodin Moro je dobro objasnio o čemu se u današnje vrijeme razgovara na tom planu i kako su se izjasnile države sada u odnosu na ono što je izvrno stajalo u e, ugovorima. A sada ulazimo u jako stručne aspekte i često kada se uđe u tehnikalije zaboravi se na sam smisao projekta. Mislim da trebamo naglasiti zato ono što je ovdje bitno. Jer e, ta politika stalne suradnje u odnosu na već postojeće instrumente i alate donosi svega dvije dodane vrijednosti. A prva je mogućnost da se obvežu države članice na nešto, jer sada je suradnja na planu sigurnosti i obrane e, dobrovoljna, a drugo je da omogući onim državama koje to žele da usprkost e, tome što se neko tome može operati odu onoliko daleko u suradnji koliko to žele. S druge strane, ova e, politika ne, stalne suradnje zapravo ne donosi ništa više. Ako se radi, kao što je objasnio gospodin Moro, ne o procesu integriranja, već o procesu suradnje, onda zapravo to ne donosi ništa novo u odnosu na različite već postojeće strukture, primjerice Europske agencije za obranu. Dakle, teoretski e, bi e, ta politika stalne suradnje na području sigurnosti i obrane, vidimo da primjerice kada države članice se odluče da nešto postane obvezno, to se nužno ne poštuje. To smo vidjeli primjerice na monetarnoj uniji i primjerice na krizi u Grčkoj, gdje se vidjelo koliko obveze nisu obvezujuće. Na području obrane vrlo je vjerojatno da ako se u okviru stalne suradnje izrade obvezujući elementi da se to sroči na način na koji zapravo neće ništa značiti ili pak da se to uopće ne poštuje. Gospodin Moro i ja razgovarali smo s velikim brojem predstavnika država članica i bilo je sasvim jasno da ne za sve države članice, ali za dobar broj država članica ova stalna suradnja na području sigurnosti i obrane e, predstavlja nešto što zapravo ne žele, ali da eto bi bilo dobro da u tome sudjeluju kako bi ih se, rekli bismo, vidjelo na zajedničkoj slici druga dakle moguća dodana vrijednost da se stvori e, prethodnica i avangarda na tom planu također će se možda izgubiti. O tome je govorio gospodin Moro. Međutim, Francuzi imaju tu koherentnije stavove, više nego li Njemci i više nego li većina država članica. Međutim, postoji jedna stvar koja je značajna. Stalna suradnja ne mora e, biti e, loša e, i ne bi se smjela nužno svesti tek na nekoliko država. Mora biti otvorena za sve ono što je nužno shvatiti, što je možda banalno, ali se ne vidi iz sadašnje e, debate, a to je da bi se ta stalna suradnja bi trebala omučiti svima da se politički integriraju. Moramo insistirati na činjenici integriraju, iako ta riječ sada mnoge smeta. Istovremeno, e, ako e, se tom politikom stalne suradnje ne razluči tko se želi integrirati, a tko to ne želi, o čemu onda ta politika služi? Kad vidimo da se angažmani ne poštuju niti na ekonomskom planu, niti na monetarnom planu, možemo samo zaključiti da će se još manje e, poštovati kada se radi o pitanjima obrane ali ovdje se ne radi samo o političkim aspektima, već i o vojnim kapacitetima i izdvajanjima za obranu. Ovaj proces stalne suradnje mora stvoriti e, autonomne kapacitete Jasno je da se taj projekt prvenstveno odnosi na izradu kapaciteta, ali on bi trebao zapravo biti e, prolog, uvod u stvaranje a zajedničkih autonomnih e, kapaciteta, o čemu se govori još od San Maloa, ali se do sada još ništa nije dogovorilo. Trebamo dakle govoriti o kapacitetima onih koji žele postati autonomni putem procesa europskih integracija. Dakle, oni koji vjeruju u još jedan širi proces od e, europskih integracija. Jer ako ne vjeruju europske integracije, zašto bi se ovakva slalna suradnja trebala izrađivati? Ne bi li u osnovi bilo jednostavnije surađivati u NATO savezu ili u drugim bilateralnim ili multilateralnim strukturama u svijetu. Međutim, kada je stalna suradnja uspostavljena, smatralo se da ona nema nikakve veze sa e, europskim integracijama, ali vidimo da ako se stvore tehnički kapaciteti, a pritom e, politika ne slijedi, onda to ničemu ne služi. I države članice na ovom planu ne smiju počiniti istu grešku. Države članice trebaju jednostavno podsjećati da je stalna suradnja nešto e, što omogućuje da oni koji žele krenuti u veće integracije u to uđu. Govori se o većim tehničkim i proračunskim kapacitetima koji su vrlo važni ali ono što je najvažniji obvezni angažman mi smatramo bi trebao biti politički angažman koji bi se trebao recimo pretočiti u ambiciozne politike e, ona se temeljiti na onome što 28 država članica nije e, usvojilo, već jednostavno pozdravilo. I jednostavno bi omogućilo da one države koje ne žele u to ući e, se stave e, na taj način nekako jasnije iznjesne o tome, da se jednostavno vidi e, tko je za veću integraciju, a tko za to nije. I to ne smije biti destruktivan proces. Ono što je vrlo značajno da država članica u okviru stalne suradnje ne bi smjela e, ući u ovakvu stalnu suradnju i igrati ulogu Ujedinjene kraljevine koja je dakle imala destruktivnu ulogu u smislu da je bila dio nečega čega zaista nije htjela biti dio. I na kraju mogli bismo ovu politiku stalne suradnje usporediti s eurom. Ona bi trebala omogućiti da se ostvari ono što je euro želio napraviti kada se radi o ekonomskoj i monetarnoj uniji. Podsjetimo da države kao što su Švedska, Ujedinjena kraljevina i Danska nisu ušli u zajedničku valutu. Oni poštuju kriterije iz Maastrichta, udovoljavaju kriterijima više nego i neke druge zemlje tipa Grčka. Oni to nisu učinili iz političkih razloga, nisu bili spremni više se integrirati. Dakle, ova politika stalne suradnje treba imati taj politički aspekt i pretočiti jednu političku volju. Dakle, treba biti otvorena svima, ali ako neke zemlje ne žele ući u ovakav e, proces i dati tom procesu jedan politički duh, onda države članice bi bilo bolje da ga se u to niti ne upuste, jer najgore bi bilo dati europskim građanima lažne nade, jer u osnovi to će uroditi samo novim eurofobima kada javno mjenje shvati da Europska unija se ne može nositi s međunarodnim krizama. Želim e, privući vašu pozornost i na to kakvu težinu imaju riječi govori se o strukturiranoj, organiziranoj i stalnoj suradnji. I to je nešto što osim toga se kaže politika koja je e, u jednini, jer može imati puno vrsta ojačane suradnje, ali kada se stvori ta stalna suradnja, ona će biti jedinstvena i neće biti druge takve suradnje. Drugo, ako neke zemlje u jednom času budu htjeli napraviti više, to neće moći napraviti na osnovi ovih temeljnih ugovora. Oni će to morati napraviti izvan Europske unije ili će morati čekati reformu temeljnih ugovora. Dakle, jednom kada se ostvari ova vrsta stalne suradnje, morat će se nje pridržavati i trebalo bi da ona krene na dobrim nogama od samog početka. Hvala. Hvala lijepa gospodine Mauro, hvala gospodine Santo Pinto. A sada otvaramo našu raspravu. Predlažem da svi budemo vrlo kratki i da se držimo recimo minute do dvije kod naših intervencija jer imamo jako bogat dnevni red i volili bi završiti na vrijeme. Prioritet naravno imaju naši gosti. A sada u ime Europske službe za vanjsko djelovanje e, riječ ima gospodin Malnar. Hvala lijepo. I meni je čast biti ovdje među vama i kazati nekoliko riječi o permanentne strukturne suradnje PESCO i o našem zapravo povijesnom razvoju toga. Prvi puta smo u povijesti vrlo blizu tog da uspostavimo jedan pravno obvezujući mehanizam kojim bi, kojim bi zemlje članice rasporedile svoje vojne kapacitete. Kao što kažemo, to je još uvijek nešto što je u u toku, u hodu, to je još uvijek jedan proces koji traje, nije to dovršeno daleko od toga, ali sve ovisi o zemljama članicama, one su te koje to trebaju odlučiti na kraju. Ali da vam kažem samo nekoliko riječi o pozadini, to kako smo razvili ovu politiku, zatim o trenutnom stanju stvari i na kraju ćemo i ocrtati ono što mislimo da je najvažnije. Dakle, prvo u prvom semestru ove godine smo se fokusirali na pravne zahtjeve i pravne mogućnosti iz ono što je potrebno prema ugovoru iz Lisabona, da vidimo u kojoj mjeri je to uopće moguće ostvariti i kako ćemo dalje nastupiti. Ključna politička točka je bila, kao što je kazano već u uvodnim govorima, kako ćemo izbalansirati uključivost, uključenost i ambicije Uključivost, uključivost je ta prva točka znači da je PESCO otvoren svim zemljama koje su spremne i voljne ispuniti zahtjeve iz članka 1 protokola 10. i zatim primijeniti članak 2 protokola. I sada naglašavam Mislim da ne moramo sad ulaziti u pravnu raspravu, ali članak 1. ima jednu vrlo jasnu formulaciju koja otvara vrata otvorena svim zemljama članicama ako sudjeluju u zajedničkom e, borbenim skupinama ili u e, Europskoj obrambenoj agenciji. Prema tome vidimo da je Peskova koncepcija vrlo, vrlo ambiciozna za većinu misija, ali taj članak prvi donekle je zapravo u kontradikciji sa onom originalnom idejom o avangardnim zemljama i avangardi koja tu sudjela. Dakle, ambiciozni dio mora doći kao dio definicije o nacionalnim obvezama koje su preuzete, koje svaka zemlja mora pojedinačno preuzeti na sebe i to obvezati se na to na u okviru članka drugog e, samog protokola, kao što smo već čuli u našim uvodnim izlaganjima. Dakle, vidite ovdje, to su isključivi kriterija izvana zapravo gleda kako ćemo te ambicije za budućnost usmjeriti. Da, dakle, zahtjevi za nacionalnim ambicijama prema protokolu i članku drugom je, kao što smo mi već znali u prvom semestru, znali, je da zapravo razvijemo jedno dublje razumijevanje zato da svi znaju što znači PESCO i ako preuzmu obavezu da to bude na isti specificiran način. Drugim riječima da znaju koliko treba investirati, koliko treba imati kapaciteta i šta se konkretno od njih traži. I zato smo onda i razvili jedan popis onih svih stvari na koje bi se zemlje konkretno obvezale i što bi bilo dakle što bi se konkretno svaka zemlja trebala učiniti. Zatim smo trebali precizirati konkretne projekte. To je dodatni način da se ocrtaju peskovi ciljevi. To smo, dakle, ti projekti su rađeni na malo drugom način. I vidite, ovdje su imali različite skupine zemalja koje su u tome sudjelovale i pomagale da se ti ciljevi ocrtaju. Mi smo naravno to sve, to nije naravno išlo kao slučajni skup projekata, mi smo to radili na strukturiran, sistematiziran način. Politički gledano ministri su naglasili kako žele jedan pesko koji će biti orijentiran prema outputu i na ono što zapravo radi prema vani, a to znači razvoj novih kapaciteta i drugih projekata je bilo koji su bili više operativne prirode što je bilo više u području rada zapravo Evropske vanjske službe za vanjsko djelovanje i našeg vojnog osoblja. Sljedeća točka je bila, raspravljali smo kako ćemo uspostaviti upravljanje. Uglavnom smo razmišljali o dva sloja upravljanja, dakle pri čemu bi imali jedan nadzorni odbor, da tako kažemo, koji bi to vodio, a svi članovi PESKA bi imali pravo glasa izglasati. Zatim vlada bi bila uključena u jedan mehanizam procjene, što je naravno u okviru naših ugovora i tome bi osiguravali da se zemlje članice pridržavaju svojih preuzetih obveza. Um, mi smo na Europskom vijeću u lipnju ovom semestru onda pozvali zemlje članice nam daju popis svih obveza koje mogu prihvatiti i koje je potpuno u skladu sa ugovorom. U srpnju Njemačka, Francuska, Italija i Španjolska zatim Belgija, Češka, Finska i Nizozemska, mi ih govorimo, nazivamo dakle, o njihovoj jezgri, onim prvih četiri, zatim dalje u drugom sloju koji su preuzeli te obveze. E, taj popis koji je sastavljen se onda raspravljali su ministri o tomu na sastanku u Talinu i zatim su inicijative došle na stol i nakon toga je napravljen prijedlog jednog teksta za jednu e, zajedničku obavijest službenu to su unutra bili sadržani i prijedlozi i obveze za, za vlade i prijedlozi, obveze koje bi zemlje trebale preuzeti. Naravno sad ne ulazim u detalje o svemu tome, nije mjesto za to, niti je na meni, ali da kažemo sad ovako. Glavni dio je bio da mi gledamo u budućnost, u dugoročnu budućnost i naše ambicije na razini Evropske unije. Zatim smo imali onaj popis svih obaveza, potpuno usklađen sa našim e, Lisabonskim ugovorom kao i protokolom ovim predmetnim i govorili smo o procjeni nacionalnih planova za provedbu koji točno govore kako će svaka zemlja provesti svoje obaveze koje je preuzela i to u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Osim toga smo počeli identificirati jasno vrlo konkretno moguće prijedloge za PESCO. Imali smo oko 30 prijedloga. Mi smo gledali kako ćemo ih onda klasterirati, kako ćemo ih grupirati i tu odrediti prioritete pritom. Neki su bili vrlo duboko strukturirani i na vrlo ambiciozan način su htjeli provoditi ovu stalnu suradnju peskom. Naravno, zemlje članice su slobodne da odluče da li žele i mogu ili hoće se pridružiti peskovim projektima koji su na stolu. Nema veta, jer će, kao što smo već objasnili, se odluka o tome donijeti imaju pravo glasa na vijeću. A vijeće će svoje odluke donijeti do kraja godine. Međutim, to to neće zapravo osigurati taj proces da ne završimo, da ne uspostavim, da, da uspostavimo onaj naš minimalni zajednički nazivnik. Zapravo je ta igra još prilično otvorena i mm, radimo na tome, dakle vidite ove obvezujuće e, stvari koje zemlje, koje zemlje moraju preuzeti. Do sad se na tom radi, ali još nismo tako daleko došli. I znamo da je PESCO ujedno i stalni okvir za tu strukturiranu suradnju, ali je i strukturirani proces kojim će se postupno produbljivati suradnja u okviru e, Unije na tom području. Prema tome, PESCO će sasvim sigurno biti onaj vrlo važan motivator za e, jačanje suradnje na obrambenom području, to je jasno. PESCO je barem za sada tako dizajniran da ne stavljamo nacionalne snage pod stalno neko zapovjedništvo na europskoj razini, nije u tom poanta, ali bi mogao dati, stvoriti jedan kišobran, da tako kažemo, za integraciju regionalne obrane u sveevropski e, projekt kao recimo belgijsko, nizozemsko pomorske snage u našu sve, sve evropsku obranu jednog dana. Naravno, Pesko će djelovati uvek kad god je potrebno i sa partnerima koji su potrebni. Znači, tu ima potpuno autonomni kapacitet. Nacionalni suverenitet ostaje netaknut, ali će Pesko biti vrlo, vrlo uh, učinkoviti i kad se djeluje skupa. On se može naravno aktivirati u drugom kontekstu, recimo na misijama Ujedinjenih naroda, ako treba, ili zajedno s njima. Izbjegavat će se sve nevažne i nepotrebne misije kako se ne bi naš pesko opterećivao. Ako želite tu mogu prestati, ali inače imam i radili smo na različitim drugim vezama između peska i drugih programa europskih, ali ne moramo sad nastavljati. Hvala lijepo gospodine Molinari. Da. Ja bih zapravo volio vas zamoliti da završite sad sa vašom prezentacijom, jer imamo šest govornika na popisu, a treba nam i malo mjesta, moramo ostaviti malo mjesta našim govornicima da odgovore nakon toga na sva pitanja i komentare. Prvo idemo na riječ dati koordinatorima, imamo tri koordinatora u dvorani. Prvo gospođa Lözing koja je na popisu. Svaki koordinator ima minutu i pol. Izvolite, molim vas držite se vremena. Hvala lijepo. Dakle, potpuno neovisno o tome kako ćemo načelno sagledavati proširenje uloge E, obrambenih snaga Europske unije i kako ćemo to procjenjivati, moramo biti na početku, odmah nam mora biti nešto jasno. Naime, koncepcija peska ovako kako je tu danas predstavljena će dugo, od, dugotrajno zapravo zauvijek izmijeniti Europsku uniju. Po mom mišljenju je to razvoj prema jednom, da kažemo, zemlji Europe, jednom jezgri Europe i mi se moramo čisto zbog demokratskih razloga kao parlamentarci koji trebamo čitavu Europu i Europsku uniju predstavljati, mi kao takvi parlamentarci imamo zadaću, obavezu da se pitamo što je s onima koji nisu članovi PESCO-a, što će oni raditi pred takvim vojnim projektima vojnim projektima koji će zapravo određivati, ne samo utjecati na nego određivati buduću Europsku uniju, šta će oni raditi dakle. Ovdje su različite riječi pale čak i unatoč tome ne moraju svi, nema većine, kvalificirana, nema veto prava, kvalificirana većina je dovoljna, to je sve ovdje kazano. Onda ste rekli više puta da je to projekt integracije, međutim to mislim da teško mogu shvatiti da je to projekt integracije. Onda se zatim postavlja i pitanje same kvalitete pojedinih projekata. Ovdje je to onako sasvim usput ležerno prikazano, a ukazano je recimo 36 prijedloga je stiglo. Pa kako je to sad konkretno mišljeno? Jesu li vojne misije, vojne akcije moguće u okviru tog peska? Spominjali ste UN, spominjali ste mali primjerice. Što se po tim konkretno podrazumijeva? Kad možemo govoriti o vojnim e, nisam razumjela vaš, e, jer sam isključila prijevo, tako da nisam razumjela predsjedavajuće što ste mi rekli, oprostite. Dakle, pitanje je da li su vojne akcije, operacije moguće u okviru PESCO-a i da li je to planirano u okviru PESCO-a i da li je onda i tu nemoguće staviti veto i da li je i tu dovoljno samo kvalificiranom većinom izglasati. To nas zanima. Hvala lijepo. Mi zeleni smo načelno pozitivno raspoloženi, orijentirani prema boljoj i većoj suradnji među zemljama članicama, ali ta suradnja mora biti isključivo na temelju u okviru naših ugovora osnivačkih i o funkcioniranju i mora financijski biti plativa i ne preveliki teret. A zatim, Pitanje je neće li ovdje kroz ovaj pesko doći do više otpora prema Evropskoj uniji. Vidite, ja sam iz, dolazim iz Švedske i tamo nema zapravo nikakve podrške u javnosti da se više angažiramo za NATO ili za neku evropsku vojsku potencijalnu ili općenito evropske vojne projekte i tako dalje. Za to nema podrške u e, švedskoj javnosti. Pa nas sad zanima ako se ovdje teži jednojačoj integraciji, ne bi li to moglo značiti da će to izazvati zapravo slabljanje potrške čitavoj uniji u stanovništvu. Vidite, tu bi trebalo naći jedan vrlo osjetljiv ravnotežu kako bi se zadržalo raspoloženje građana u zemljama koje su antimilitarističke za Europu, dakle da ne izgube tu volju. Osim toga, pitanje kako će se donositi odluke, da li će to biti kako to nekom odgovara ili kako će to izgledati. Mislim da je to najvažnije. Inače, usporedba sa eurom, valutom eura je isto dobra, jer to će otprilike biti slična situacija. Kad bi u moje zemlji neko rekao jednostavno sad prelazimo na euro, onda bi se sljedeće dogodilo. Otpor i kritika prema EU uniji bi silno narasla i pitanje što bi dalje bilo. Hvala lijepo, gospođa Valero, gospodin Karlo. Hvala najljepše, gospodine predsjedavajući. Ovo je sada smo slušali o procesu e, kooperacije, strukturirane kooperacije, suradnje i tako dalje, o vojnim autonomnim e, kapacitetima. A ja zaista mislim da mi e, smo rekli da je to želja europskih institucija i o tome se i govori danas. E, premijer je rekao da je to alarmantno. Moramo biti zaista iskreni kada govorimo ovdje u institucijama kao što je to e, rekla gospođo Valero i gospođo Leuzing, e, moramo sasvim jasno reći da države članice će dati drugačiji odgovor nego ovaj o kojem mi govorimo sada. E, iznenađen sam e, predlogom da se osnuje takve vojne snage kako bismo intervirali u Maliju, Libiji i Siriji. Ja mislim da je to smiješno. Takve intervencije bi bile u skladu sa Europskom unijom, ali ne u skladu sa željama pojedinačnih e, E, država članica. Govori se o pomorskoj suradnji, o mornarici. E, u mojoj zemlji postoji e, usklađen program za fregate, ali znamo da to na razini Europske unije ne može funkcionirati. U mojoj zemlji 80. godina mornarica je surađivala sa e, nizozemskom mornaricom, ali mislim da ovo što vi predlažete je zaista smiješno. Rekli ste da se govori o pesku već 20 godina, e, govori se o tome već od 49. godina, dakle mnogo dulje, a e, neke zemlje kao što su Litva i druge su potpuno izmijenile prirodu ove nove suradnje koja se naglašava. I ja svakako, svakako mislim da ovo e, se ne može postići. Hvala najljepša. Sada imamo još e, dva govornika koja su se javila za riječ. Neću prihvatiti više javljanja za riječ jer nemamo dovoljno vremena. Gospodin Kelen, gospođa Gomeš i gospođa Lidz, molim vas samo e, da se držite vremena od jedne minute. Hvala najljepša. Zahvalan sam govornicima na ovim pojašnjenjima, naročito posljednjem govorniku. Ja se u potpunosti slažem da je ovo povijesna prilika da se krene naprijed po pitanju europske vojne e, obrane. Pesko nam pruža tu priliku, ali kao što je naglašeno, E, besmisleno je stvarati očekivanja koja ne možemo ispuniti. Mislim da je ovo povijesni trenutak e, u tom smislu da e, velika većina nas podržava PESCO i želi stvoriti europsku obranu, ali ono što nam je potrebno za postizanje odluka na vijeću je vrlo jasna politička želja E, pravna sigurnost i praktični koraci koji se trebaju poduzeti. E, govornici su govorili o pravnom vezujućim obvezama, a te obveze ponekad mogu biti dosta e, nejasne i samim tim besmislene. Vi ste govorili o reformi agencije, Europske agencije za obranu. Rekli ste da je ta reforma nužna. Možete li nam to pojasniti, molim vas? Hvala najljepša. Gospođa Gomeš. Hvala najljepša na vrlo naivnom izlaganju. Želim vam se zahvaliti na tako jasnom izlaganju e, i tako e, konkretnom iskrenom izlaganju. Mislim da nam je to e, važno. Pesko je značajan za e, budućnost e, suradnje u Europskoj uniji. To nam je potrebno s obzirom na vrijeme u kojem živimo i s obzirom na zadnje izbore u, Evropsk... u, u SAD-u. Istovremeno, ne vjerujem da e, nas je PESCO spriječio za intervenciju u Libiji. E, na samom početku parlament je tražio takvu intervenciju u prvoj rezoluciji o Libiji za vrijeme revolucije. Ali shvatili smo da ne postoji politička volja među državama članicama i da postoje rivaliteti e, među državama članicama po pitanju Libije. Ja sam to osobno vidjela jer sam bila u Libiji, o tome sam govorila, pisala i tako dalje. Kako bismo to spriječili u budućnosti, potreban nam je pesko. Trebamo ujediniti naše snage. Izazov koji je pred nama je taj da e, ne E, sukobljavamo ta dva pojma inkluzivnosti i avangarde. E, možemo e, biti avangardni i inkluzivni. Mislim da to treba naglasiti. I kroz vojne kapacitete ćemo stvoriti i tu političku snagu za djelovanje. To je ono što nam je nedostajalo u više kriza. Spomenuli smo Libiju, ali isto tako se desilo i u Siriji. Želim samo reći da sam iznenađena, čak šokirana što ste Portugal spomenuli kao jedno od zemalja koje ne žele tako rado surađivati u okviru te strukturirane suradnje. Mislim da je to neprovjerena e, informacija. Hvala. Sada predajem riječ našim e, gostima. Ne, gospodin Lic prvo. Hvala. Hvala najljepša što ste nam e, na ovako precizan način održali ova dva izlaganja. Imam tri pitanja. Možete li nam reći nešto više o sadašnjoj situaciji e, vezano uz njemačko stajalište? Što je tu nekoherentno u odnosu na francusko stajalište? A drugo, O čemu ste razgovarali s državama članicama kada se govorilo o kiber obrani? Je li to u skladu sa peskom? mogu li se sve države članice o tome složiti? I posljednje, e, u vijeću i Europskom parlamentu mislite li da postoji potpora Europske unije kao takve? Ništa nismo čuli o europskim obrambenim programima koje komisija ima na umu i e, mislite li da Europski parlament tu treba također sudjelovati u donošenju odluka glede i izvoza i uspostavljanja ove strukture? Hvala dame i gospodo, hvala vam na postavljenim pitanjima. Sada predajem e, riječ našim gostima koji će odgovoriti na pitanja. Molim vas samo gospodo da ne govorite duže od šest minuta jer nakon toga moramo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Hvala gospodine predsjedavajući. S obzirom na vrijeme koje imamo na raspolaganju ne možemo pojedinačno odgovoriti na svako od pitanja. Pokušat ćemo ih objediniti, ali naravno ostajemo vam na raspolaganju za preciznije odgovore kasnije. Najprije želim napomenuti da e, je PESCO i zajednička sigurnosna i obrambena politika nešto što u ugovorima iz Lisabona nije e, smatrano multinacionalnom e, obrabenom snagom. U ugovoru iz Lisabona e, piše da e, se želi stvoriti europska vojska, a s druge strane to se treba ostvariti u međuvladinom okviru u kojem se sve odluke trebaju donijeti jednoglasno. Ti autonomni kapaciteti bi trebali predstavljati e, snagu Europske unije koja bi omogućila Europskoj uniji da intervenira u Libiji to nismo imali na raspolaganju. Naravno, gospođo Gomeš, postojao je i politički dogovor, upravo ste što to kažete, ali po pitanju slanja snaga Britanci i, e, i Francuzi su E, imali određene sporove glede toga i rekli su da ne mogu poslati snage bez Amerikanaca. I upravo u takvoj situaciji u kojoj Amerikanci ne žele intervenirati, barem ne biti u prvoj liniji, već samo kao potpora, to su krize koje e, na nas utječu izravno, na primjer ovdje govorimo o migracijama, tu moramo imati taj autonomni kapacitet djelovanja. Sada, kako ostvariti taj autonomni kapacitet? Pa tu nam je na raspolaganju PESCO. E, malo čas smo govorili o stajalištima država članica, znamo kakva su ta stajališta, dokle su stigli pregovori i mi se plašimo da za sad niti jedna država članica ne želi govoriti o integraciji. E, osoba iz zelenih e, je postavila jedno pitanje i naravno mi nećemo forsirati niti jednu zemlju da sudjeluje e, u pesku. Upravo zbog toga ne postoji obveza sudjelovanja. Svi mogu sudjelovati ukoliko žele, a ako se te zemlje ne ali ne možemo spriječiti niti jednu zemlju da sudjeluje u toj strukturi ukoliko želi. Sada, hoće li to nešto izmijeniti? Mislim da da, ako države članice budu iskrene i ako budu zaista prihvatile tu integraciju. A nažalost, što se tiče e, Njemačke, ali isto tako i Francuske, e, integracija postaje tabu tema. E, vojska, industrija obrane i tako dalje ne žele čuti E, pojam integracije. Države članice e, kažu da će e, sudjelovati i raditi na tome, ali zapravo stagniramo. I europskim građanima govore da će nešto učiniti po pitanju Europske unije, a po pitanju obrane Europske unije, ali zapravo se ništa ne čini i bojim se da će se to na kraju pretvoriti u jednu smijurju i to je zaista tužno. Hvala vam najljepša na svim pitanjima i komentarima. Vi ste govorili o 36 projekata. Tih 36 projekata se može i revidirati, e, neki projekti se mogu objediniti i tako dalje. Razgovori su još uvijek u tijeku i zapravo ne znamo koji će na kraju projekti biti odabrani. Ako sam dobro shvatio, postavljeno je i pitanje u vezi o operativnosti PESCO-a za eh, dakle, provedbu operacija. Odgovor na to pitanje je ne. U ugovoru sasvim jasno stoji svaka misija Europske unije eh, je misija o kojoj se odlučuje jednoglasno na razini eh, vijeća. Dakle, PESCO sam ne može imati tu operativnu dimenziju, odnosno može krenuti određenu misiju, ali ne pod pokraviteljstvom Europske unije. Dakle, to ne bi bila misija Europske unije. PESCO sam ne može e, se obvezati na nešto u ime Europske unije. E, gospođa Valera je rekla da bi javno mnjenje moglo negativno djelovati na integraciju e, glede obrane i vojnih kapaciteta jer postoje različita mišljenja u državama članicama o tome što PESCO nam može omogućiti. Švedska, na primjer, možda neće sudjelovati na početku, a možda će promijeniti mišljenje kasnije i pridružiti se PESCO. U svakom slučaju, ako javno mnjenje u Švedskoj E, je skeptično po pitanju zajedničke obrane jer Švedska ima posebnu viziju možda o međunarodnim odnosima. E, s druge strane u Francuskoj, e, Italiji i drugim zemljama na e, integraciju se gleda na pozitivan način. Postoje ankete javnog mnjenja e, prema kojima ljudi smatraju da bi to bilo zaista pozitivno za Europsku uniju. Ako objedinimo naše vojne snage i kapacitete. E sada, hoćemo li imati Europsku uniju na dvije brzine i otvoriti vrata onima koji E, se žele kasnije pridružiti. E, možda to bi bilo nešto dosta pozitivno i napravljeno na demokratski način. I želim postati poslati poruku zelenima. Integracija na području obrane je e, nešto što je progresivno i ne treba na to gledati kao na nešto što bi bilo negativno za vojne kapacitete. Gospodin Linz je govorio o dosljednosti između stajališta Francuske i Njemačke. Tu postoji razlike, povijesne razlike u viziji Njemaca i Francuza. E, o, Francuzi na operativan način razmišljaju o tome, žele sudjelovati u misijama i tako dalje, a Njemci više razmišljaju o funkcioniranju institucija kada se govori o e, zajedničkoj obrani. A koja je uloga Europskog parlamenta? Tu Europski parlament ne igra nikakvu ulogu i to je šteta, ali prema, preko Europskog fonda za obranu parlament ipak može utjecati na PESCO i mislim da je to jako dobro i da trebate pronaći neki način da e, utječete na ovo pitanje. Hvala vam najljepša na ovoj raspravi. Hvala svim govornicima. Mislim da je ovo bila e, iznimno zanimljiva rasprava i žao mi je što nemamo više vremena, ali nažalost moramo zaključiti ovu točku jer već kasnimo s našim programom. Dakle, zaključujem točku e, četvrtu i e, prelazim na točku petu. E, samo ću napraviti kratku stanku da se pozdravim s našim gostima. bod číslo 5 dnešního programu s dlouhým, ale snadno. Hvala. Sada ćemo govoriti o programu Evropske sigurnosti i obrane za podržavanje kapaciteta europske obrambene industrije. To je jako, jako, jako dugi naslov, ali mislim da je vrlo konkretan i lak za razumijevanje. I e, zamolit ću da nam gospodin Pasku sve to skupa lijepo objasni. Izvolite. Moram inače poštovati i poštujem E, zapravo e, različite ovlasti i e, odvajanje različitih tipova vlasti i to je sve u redu. Međutim, ne znam zašto se komisija odlučila za tako dugačak naslov. Situacija u obrambenoj industriji dovela je Europu u situaciju da je njezina obrambena industrija je sada dovedena u pitanje kao i to što je tehnološko s tehnološkog stanovišta Evropa prednjačila. Ovaj instrument trebao bi predstavljati iskru kojom bi se ponovno e, zapalio plamen konkurentnosti i omogućilo europskoj obrambenoj industriji da prednjači na tehnološkom planu. Kao što znate, postoji europski obrambeni akcijski plan i e, imamo također i plan za istraživanje. Međutim, e, istraživanje postoje dakle pripremna e, akcije za istraživanje u obrani gdje smo već izglasali sredstva za prvo programatsko razdoblje, a drugo je inicijativa o kojem treba govoriti. Izvjestiteljica odbora ITRE E, gospođa Grostet radi na pripremanju reakcije i e, odbor ITRE je taj koji će morati, ako mi dopustite izraz, supotpisati inicijativu, dok se od našeg pododbora traži da da mišljenje. Mislim da znate da je pred nama dosta eh, zahtjevan vremenski raspored i moramo sve pripremiti da se dana prevođenje do 25. listopada. Mjesec dana kasnije će kolege morati uložiti amandmane do 25. sljedećeg mjeseca i predviđeno je dakle da krenemo u e, brzi postupak te da početkom 2018. najkasnije napredujemo i krenemo e, tako da bi se e, prijedlog do travnja iduće godine finalizirao i usvojio kako bi sam postupak zaživio u siječnju 2019. godine. Dakle, to ne ostavlja puno vremena, stoga molim sve kolege za suradnju. Molim kolege da zaista poštuju ove vremenske rokove koji su vrlo zahtjevni. O čemu se radi? Svi kolege to znaju jer je to prije nekog vremena već usvojeno. Svi ste s time dakle upoznati i e, znate da će e, među izvjestiteljima u sjeni za ovo mišljenje s kojima ću rado surađivati, dakle da će oni isto tako na ovom surađivati. A cilj svega je da se moramo usmjeriti na ciljeve i e, moramo se usmjeriti na to na koji način je komisija odlučila te ciljeve ostvariti. Ako se sve ovo stavi u jedan širi kontekst, moramo vidjeti da li ti ciljevi udovoljavaju i kolikoj mjeri određenim načelima. Primjerice, jednakost među državama članicama i e, sličnim načelima takve vrste. Dopustite mi da vas sad dam jedan primjer. Postoje one koji se jako zalažu za integriranje, svi znamo koji su ti. Međutim, Usporedimo li to e, sa malim ili sma ili srednjim ili malim zemljama, onda se velike e, te veličine dakle svode na nešto što bismo mogli tako nekako nazvati malo ili srednje poduzeće. Dakle, tu je načelo ravnopravnosti nešto na čemu moramo inzistirati i neće biti lako lučiti jedne od drugih. Dakle, treba li ovo predstavljati iskru koja će zapaliti plamen, onda bi e, ta iskra morala biti dovoljno jaka da taj plamen zaista pokrene cjelokupnu e, mašineriju, ali ne smije plamen biti prevelik kako e, mašinerija ne bi izgorila u vatri. Dakle, potrebno je apsolutno insistirati na ravnoteži. No, pravo na ravnopravnost je tu na papiru, ali treba vidjeti hoće li se to zaista poštovati s obzirom na različite veličine zemalja i različite želje za integriranje. Postoje tu neki vrlo osjetljivi aspekti i zaista moramo uzeti u obzir kako da se uvaže interesi svih. A e, taj e, osjetljivi dio odnosi se na proizvodnju u Europi. Neke e, će, e, neki će proizvodi sasvim sigurno e, morati dolaziti iz trećih zemalja sve dok europska i proizvođači ne budu u mogućnosti to proizvoditi. To je nešto čime ćemo se morati dakle pozabaviti. Rekao bih da je jednakost svih zemalja i odnos prema trećim državama nešto što će se morati jako pažljivo proučiti. Mislim da ste svjesni činjenice da se očekuje da Europski parlament igra značajniju ulogu kada se radi o pitanjima obrane, da prouči dakle tu ulogu kojem će Europska unija preuzeti na sebe neke od ovlasti država članica. Financiranje će se davati poduzećima, a tu se radi o europskom novcu, a kada se radi o europskim sredstvima, tu onda Europski parlament ima svoju riječ koju mora reći. Govorili smo malo prije o, o pesku. I činjenica jest da će se raditi o tome da će se države koje to žele ujediniti. Nećemo ovdje smjeti govoriti o Europi e, u više brzina. I to ne bi smjelo se pretvoriti o e, uraslojavanje država članica, naročito ne desnih političkih mišljenja u državama članicama. To i jest glavni problem, ali problem postoji i dalje, jer eto Europa različitih brzina je ideja koja i dalje postoji. Osobno ne mislim da se ovime pokušavaju stvoriti nove podjele, Naprotiv, pokušava se stvoriti novo jedinstvo. Bilo kako bilo, obećavam da ću surađivati s kolegama kako bismo e, u ovom mišljenju e, izrazili stvarnu sliku mišljenja naših e, kolega ovog pododbora. Ovo su vrlo važna pitanja. A, a obećavam također da ćemo surađivati i s izvjestiteljicom nadležnog odbora. Puno hvala. Hvala vama i dobro jutro svima. Oprostite, nisam ujutro mogla doći na početak sastanka i e, morala sam preskočiti ovu jako važnu raspravu. A e, sada bih e, htjela dati riječ e, predstavniku odnosno predstavnici nadležnog odbora za ovo mišljenje izvjestiteljici gospođi Grosteta. Hvala lijepa. Hvala što ste mi dali riječ i zaista je važno za mene da dođem na ovaj sastanak kako bih slušala što ćete vi reći na ovom pododboru koji se bavi pitanjima obrane. Želim da tjesno surađujemo. Imenovana sam kao izvjestiteljica na odboru za industriju i on se jako odnosi na vaš odbor kao i na odbor za proračun i zaista želim raditi na ovom izvješću tako što ću surađivati s vama. Ovaj program mora biti uspješan. To je jako bitno za razdoblje nakon 2020. godine i za sljedeći e, višegodišnji financijski mehanizam ako želimo ponovno obnoviti europski projekt. E, hvala e, na ovom opisu općeg konteksta ovog izvješća. Mislim da nas moraju rukovoditi dvije stvari. Strateška autonomija Europske unije kao prvo. Nećemo sada ulaziti u političke rasprave, međutim svjesni ste u kakvom međunarodnom kontekstu živimo. Znate da Europska unija mora biti neovisna a međunarodna situacija nas na to obvezuje. NATO savez je komplementaran. Mi ovim programom ne želimo remetiti transatlantske odnose i NATO savez. Dakle, ovo svega, treba biti svega komplementarno. Drugi cilj je, kao što je vaš izvjestitelj već naglasio, jačanje industrijske i tehnološke baze Europske unije zato što moramo dati e, nužnu opremu našim vojnim snagama. Jer rješenje nije kupovati izvan Europske unije, a iznad svega zaista nam je potrebno da tehnologijom i e, podacima sami upravljamo, jer to će nam omogućiti autonomiju i neovisnost na ovom planu. Želimo naravno da evropska poduzeća proizvode u Europi i da to se pozitivno odrasti na gospodarstvo u cjelini. Vidjela sam da vaš izvjestitelj naglašava e, kako sve države članice moraju biti ravnopravne i ja se zato zalažem da svaka država članica bez obzira na veličinu treba se osjetiti vezana za taj program. Mislim da je vijeće zaista stoji za tog programa. Svaka država članica mora uh, se angažirati oko tog programa i uzeti ga u vlastite ruke. Mala i srednja poduzeća već sada rade kao podizvođači i dobavljači za velike velika industrijska poduzeća koje rade na području obrane. Ali osim toga, mala i srednja poduzeća svih europskih država članica e, moraju moći biti obuhvaćene tim programom. Na taj način moći ćemo raditi sa vrlo osjetljivim tehnologijama e, koje e, rade na tako osjetljivom području kao što je obrana. <laughs> Vi ste ispod odbora za obranu i sigurnost i prema tome to više nego li dobro znate. Neću se više vraćati na mala i srednja poduzeća koja su vrlo bitna i govorilo se o tome. Zatim upravljanje tim programima od strane država članica. Radi se o pitanjima obrane, dakle države članice su apsolutno suverene u odlučivanju na tim pitanjima. To treba poštovati i države članice apsolutno moraju upravljati tim programom koji će realizirati Europska komisija. Dakle, cijeli postupak komitologije postoji s e, Europskom komisijom, ali uloga država članica je tu vrlo važna jer one su te koje vode cijeli program. Dakle, ja e, jako radim na toj sprezi. Nadalje, postoji kriteriji oko toga ko može u tome sudjelovati. Među kriterijima nalazi se i onaj da treba biti 50% europskih dioničara. I to je nešto e, što se jako dovodi u pitanje jer svaki kriterij nosi za sobom i pozitivne i negativne aspekte. Ako su pravila previše rigidna, onda se e, tu situacije ne mogu e, dobro e, dobro primjenjivati. Naravno da mi želimo financirati proizvodnju u Europi, a ne u SAD-u recimo. Ali mi znamo da naša europska poduzeća imaju partnere iz trećih zemalja. U tom smislu morat ćemo sve sročiti na način kako bi se pomirili svi interesi i zadržali i očuvali interesi Europske unije. I za kraj želim vas pozvati na sljedeću situaciju vezanu za samo financiranje. E, Europska komisija ima sredstva za razdoblje 2019. 2020. godine Moramo na tome insistirati i surađujemo s odborom za proračun kako bi ta sredstva zaista zaživjela u sljedećem e, financijskom razdoblju nakon 2020. godine. Nadam se da ćemo surađujući dobro i radeći zajedno doći do vrlo efikasnog rezultata. Tu sam ponavljam još jednom da saslušam što imate za reći. Hvala lijepa, hvala na ovom e, vrlo cjelovitom i e, dobrom pregledu situacije. Nažalost, dragi kolege, ja sam ovdje i da kontroliram vrijeme i moram ograničiti koliko će tko govoriti. Ograničite se na dvije minute, ne želim biti prestroga, ali vas lijepo molim da se pridržavate e, zadanog vam vremena. I dakle, za početak je riječ predstavnika Pučana gospodinu Zbrojevskom. Hvala lijepa. Prije svega, dopustite mi da naglasim da mi ovdje govorimo o stvarima koje se već događaju. Imamo tri financijska razdoblja koji idu od 2016. pa do 2027. godine. Radi se o velikim svotama novca jer i u sljedećem financijskom razdoblju radit će se o 10,5 milijuna eura, zajedno, eh, milijardi eura zajedno sa istraživanjem i razvojem. Radi se dakle o ogromnom zadatku, a naravno uz to je povezana i odgovarajuća doza odgovornosti. Troškovi se moraju smanjiti, a proizvodnja obrambene industrije mora se zadržiti u Europu. Moram, u Europi i moramo raditi na tome da se učinkovitost poveća kao i kvaliteta, nadamo se. A nadamo se da će se uspjeti uspostaviti i suradnja koja će omogućiti bolju kvalitetu i učinkovitost. Istovremeno moramo e, se podsjetiti na činjenicu da ovdje govorimo o tome kako smanjiti neracionalnu unutrašnju konkurentnost. Imamo i konkretne primjere toga. Na previše mjesta proizvodi se ista stvar i s područja e, obrambene i sigurnosne industrije. Previše ima proizvođača s europskog stanovišta znamo također da ograničiti tržišno natjecanje može imati i negativne posljedice. U tom smislu moramo jako e, pažljivo postupiti. E, gospođa Grostet govorila je o upravljanju svime time i e, moramo na jednak način upravljati projektima kako bi svi oni koji žele u tome sudjelovati u tome zaista i sudjelovali isključivanje nije ono što nam je cilj. Hvala lijepa. Hvala vama lijepo. A sada gospodin Jozo Radoš u ime kluba ALDE. Dokumenta sa razine vijeća, Europskog parlamenta, komisije. Ovo je prvi zakonodavni prijedlog koji bi se trebao oticati europske sigurnosne i obrambene politike i u tom smislu predstavlja početak možda nečega novoga o čemu je govorio gospodin Pasku. Ali taj početak, taj prvi zakonodavni akt je vrlo ograničen i opsegom, financijskim opsegom i vremenskim trajanjem. I pitanje je da li će on imati snagu pokrenuti europsku obrambenu politiku u, smjeru u kojem svi ovi dokumenti koje smo usvojili zadnjih nekoliko godina e, iskazuju želju E, već 2008. godine Europska obrambena agencija je postavila ciljeve oko zajedničke suradnje europskih zemalja na području istraživanja i zajedničke nabave i ne samo da ti ciljevi nisu ostvareni u zadnjih desetak godina, nego je stanje u pogledu zajedničke suradnje danas lošije nego što je bilo te 2008. godine. Zato je važan ovaj dokument Malo prije smo slušali sa nejasnoćama, o, nejasnoćama i poteškoćama neizvjesnostima u pogledu funkcioniranja stalne strukturirane suradnje, o potrebama reforme Europske obrambene agencije, o poteškoćama sa godišnjim pregledom obrane. Dakle, sve su to veliki projekti, ali svaki od njih ima zapravo poteškoću i zato je važno da se ovaj projekt može primjenjivati i na E, slučajeve stalne strukturirane suradnje. Dakle, vrlo je zahtjevan proces, slažem se da sa kolegom Paskom da bi bilo dobro iskoristiti ovo kao okidač za korak e, naprijed u razvoju europske obrambene politike. Ja ću naravno kao izvjestitelj u sjeni svoje političke skupine nastojati da moj doprinos bude upravo u tom smjeru. Hvala lijepo. Thank you, sir. Now... Puno hvala. Sada u ime GUE, gospođa Sabine Lezing. Hvala lijepo. Moj klub zastupnika i dalje smatra da je članak 163 ugovora o funkcioniranju Europske unije i dalje, da se to uzima kao pravna osnova za ovu vrstu aktivnosti i smatramo da je to potpuno neodrživo. Jer nije, vi govorite o poboljšanju vojnih kapaciteta Europske unije. Gospodin Pasko isto tako rekao da je cilj naš ostvariti stratešku autonomiju. Mislimo, mi smatramo da to ide pod ide pod članak 41 ugovora Europskoj uniji koji ovdje zabranjuje korištenje europskih sredstava za takve stvari. I ja bih još jedan puta vrlo jasno rekla i da gospodin Pasko ciljeve ove uredbe mm, pokušao definirati, ali mislimo da to nije baš sasvim uspjelo. Gospodin Radoš je spominjao i Pesko u ovom kontekstu, pa bi sad ja postavila jedno pitanje iz ove uredbe i svih pratećih dokumenata. Jasno doduše proizlazi da se, da Pesko preferira projekte koji su financirani, ali šta to sad konkretno znači? Za mene je to potpuno nejasno. Jer to znači da se prvo svi projekti za PESCO trebaju financirati ili će PESCO projekti ostati praznih ruku bez financijske konstrukcije. Šta to znači? Šta to znači za načela ravnopravnosti i jednakosti? Pa bi onda dodali ovdje u pitanju ogroman iznos novaca, 10,5 milijardi eura, pa nas zanima kakav je tu zapravo odnos između projekata koji idu u okviru PESCO-a i onih koji to nisu. On behalf of Greens, Mrs. Bodil Hvala u ime zeleni, gospođa Bodil Valero. Ja sa eh, vi gröna är för samarbete. Već sam ranije rekla da smo mi zeleni za suradnju eh, zemalja članica na ovom području, ali smo potpuno protiv prijedloga uredbe ovako kako je tu predočeno. Mi smo već godinama govorili o suradnji i bilo je tu puno pokušaja, ali se na kraju ništa nije realiziralo, ništa nije uspjelo, pa nas zanima u čemu je problem. A zatim zanima i nas jako pravna osnova cijele te priče, jer na, mi isto tako ne smatramo da je ovo prava, prava osnovna, da je ovo dakle da se ovaj čitav okvir treba na toj navedenoj pravnoj osnovi zasnivati. Konkurencija i to nikad ne može biti, konkurentnost ne može nikad biti osnova za obrambenu industriju. Mi imamo obrambenu industriju zato da bismo se mogli braniti ako dođe do rata i tako dalje. Problem je danas što imamo prekapacitiranost u obrambenim sustavima u Europi. Smatramo da se to mora smanjiti i da se mora doći do razine na kojoj ćemo proizvoditi samo ono što nama treba ne možemo ovisiti o tome da prodajemo našu e, proizvode obrambene industrije iz Europe u treće zemlje. To neće Europi ni malo pomoć. Mi imamo jako doduše stroga pravila o tome šta i kome smijemo izvesti, ali ne možemo zato da bi ostali konkurentni izvoziti oružje u treće zemlje. Neće sad to biti tako da ćemo mi biti sigurniji ako prodajemo oružje Saudijskoj Arabiji ili sličnima. Nećemo zato biti sigurniji. I još jedno vrlo važno pitanje, proračun. Mi vrlo jasno kažemo ne ovom prijedlogu koji je tu predočen. Mi ne mislimo da se može 145 ili da je Bože treba 145 milijuna eura uzeti iz instrumenta za povezivanje Europe. A onda imamo i dodatak koji govori o održivom razvoju i zaštiti okoliša. Vidite, za nas je to apsolutno crvena linija mi nikad ne bi mogli stati ili odobriti prijedlog gdje se oduzimaju novci iz tih područja za obrambenu industriju. Dakle, smatramo da se proizvodnja treba reducirati, obrambene industrije, na onu razinu da se radi samo ono što Europi treba, a ovo apsolutno nije prijedlog koji možemo ovako kako stoji podržati. Hvala lijepo. A sada Claire Moody. Hvala. Da. Hvala i izvjestiteljima na njihovom izvješću. Posebno da se nadovežem na ovu točku koju je iznio moj kolega koji je izvjestitelj za ovo, ovu uredbu. Dakle, pitanje o financiranja na europskoj razini. Mislimo da je to jako važno u okviru svega što se tu razvija i jako je bitno da ovdje imamo strogi parlamentarni nadzor svog trošenja novaca na to. Druga stvar je ponovno vrlo važna u vezi sa europskim proračunom, a to je da sva dodana vrijednost, i to trebamo ju pripaziti, moramo osigurati da e, na kraju tog svog trošenja ispadne neka dodana vrijednost za Europsku uniju. Pa prema tome trebamo apsolutno izbjegavati da sami sebe podmećemo neke prepreke na koje ćemo se saplesti u našoj trci i pokušaju ostvarivanja te dodane vrijednosti. Primjerice u vezi ostvarivanja ciljeva koje smo ovdje sebi sami odredili, recimo onih od 50%. Mislimo da bi ti ciljevi mogli zapravo izvući svoju energiju iz, iz ostalih područja i postati glavnim žarištem i jedinim ciljem na kojeg se mi orijentiramo, umjesto da to bude nešto što se kao jedna od stvari kroz projekt ostvaruje. Prema tome mislim da ovih 50% omjera može biti čak protiv izgradnje pravih kapaciteta i ostvarivanja onih ciljeva koje smo imali. A mi na kraju gledamo kako će izgledati ishod tih kapaciteta, a ne da li ćemo samo konkretno tih 50% ostvariti. Hvala. Gospodin Mihael Galer. Hvala. Hvala lijepo na ovom prezentaciji našeg izvjestitelja i hvala na doprinosu kojeg smo čuli od e, proračunskog odbora kao i nadležnog odbora. Mislim zapravo, mislim da bi trebali još sljedeće točke vrlo jasno ovdje istaknuti. Naime, upravo zato što ova pravna osnova članak 163, zato što su mnogi ovdje izrazili sumnju u tu pravnu osnovu, a ja osobno smatram da je to dobra pravna osnova, ali onda bi joj trebali poboljšati kako bi se suočili s ovim kritikama. Mislim da bismo kao političku pravnu osnovu trebali uzeti članak 2.4 ugovora, ili barem ga uzeti dodatno kao drugi dio pravne osnove. Jer u tom članku je jednoznačno određeno ko je nadležan za obranu. Dakle, pravna osnova da bude članak 163 plus članak 2.4. O tome smo raspravljali i sa povjerenicom i ona se onda, ajde, složila s time na kraju da bi tome još mogli jedan puta razmotriti, ali da bi išli u tom pravcu. Iz rasprave koju je vijeće vodilo, i vidjeli smo da vijeće tu pokušava isto ostvariti što je širu mogući suglasnosti i potporu. Vidjeli smo da bi mala i srednja poduzeća, pogotovo srednja poduzeća, trebala biti u mogućnosti prekogranično djelovati u tim natječajima i u tome svemu sudjelovati. Međutim, mislim da je problematična E, problematično to što Norveška, Velika Britanija, Izrael, SAD, dakle neki se ovdje zalažu za suradnju s tim državama. I mislim da bi tu trebali mi prvenstveno misliti kako ćemo zaštititi novce naših poreznih obveznika, naših građana i kako ćemo zaštititi naše tehnološke spoznaje, znanja i ostalo, naše patente i da moramo tu jako paziti na konkurenciju na globalnim tržištima, ne da još mi sufinanciramo naše globalne konkurente, navedene zemlje pogotovo. I zatim mislim da se trebamo i dalje apsolutno fokusirati na izvrsnost, ekscelenciju svemu. Zatim, ove strukture upravljanja, koju će ulogu tu Europska obrambena agencija imati, zatim koju ćemo imati komitološke e, postupke za donošenje odluka i tako dalje. To zatim šta je sa recimo zaštitom intelektualnih vlasništva, patenata, autorskih prava, da li će Evropska unija tražiti tu svoj udio u tome, kako će to regulirati. To su sve pitanja koje još trebamo razriješiti. Zatim hvala gospodin Karmer iz e ftd Hvala, neću biti dug, jer znam da su već, mam, nemamo vremena, puno tog su kolege već kazale. Ali ja bih samo htio na ovih minimalnih 50% udjela vlada o kome, čemu izvjestite govorim. Mi govorimo o obrambenoj industriji, to je stvarno jedna od zaista globalnih industrija gdje recimo u realnosti uopće ne vidim kako bi se takav prijedlog mogao uopće ostvariti, kako bi mogao funkcionirati. Jer govorimo o poduzećima ne samo malim i srednjim, govorimo prvenstveno o velikim korporacijama. A oni su povezani, uvezani, umreženi i tako dalje. Uopće ne vidim kako bi taj prijedlog u praksi funkcionirao. I mislim da to pokazuje da protekcionizam Evropske unije opet dolazi do izražaja, a mislim da to ne može funkcionirati. Naravno, treba to još pobliže promotriti kako se bude polako razvijao projekt, ali mislim da neće ići. Hvala lijepo i hvala vam što ste se držali vremena. A sada gospodin Lic iz e, SND-a. Hvala izvjestitelju što je prikazao ovdje sve i pokazao pogotovo na ovoj prikazu ove slike kako to izgleda sa jednim autom kome svi htjeli biti. Ja sam inače član njemačkih socijaldemokrata koji e, i želim zapravo pojasniti da i Europski parlament bude u tom autu. I nisam zapravo spreman da se recimo, ne, ne želimo sad taj taj motor ubiti, ali ne bih želio da auto ide, a mi na biciklu pored auta se patimo i, paralelno nekako pokušavamo držati tempo. To ne bih htjeli nikako. Dakle, gledajući ono što su rekli kolege, posebno Valero, recimo da se evropski izvoz mora ispuniti koji su svi zahtjevi, kako tu kanite nastaviti. Gospodin Galer je rekao ko ima pravo na rezultate, ko ima pravo na patente i ko će to zaštititi. Ali to po meni vrijedi za cijeli izvoz. Da li ćemo mi kao recimo članovi Europskog parlamenta kad na zemlje članice traže za proračun onda pitaju ko kome šta i Da li ćemo onda, kako ćemo čuvati nacionalni suverenitet? I onda se tu vraćamo ovoj toj temi vama izvjestiteljima ne želim zapravo, ja nisam čuvar suverenosti nacionalnih država, ako oni od nas traže, pitaju za proračun, a s druge strane nam ni u kom slučaju ne daju da utječemo na njihov izvoz, onda bi trebali tu i pregovarati, ako treba čak i promijeniti ugovor. Jer vidite, ako i, nećemo, ako i ne isključimo motor, možda možemo dalje razviti auto jer e, ovo i mislimo da je velika mogućnost u konverziji. Vi ste sami rekli da imamo dvije mogućnosti za financiranje, dva prozora za financiranje, jedno su inovacija, a drugo je izgradnja kapaciteta. Međutim, ja zaista vjerujem u to i to sam razgovarao o tome sa Junkerom koji se složio uglavnom s time. Situacija je dakle, ako ne budete objedinili i podijelili svoje kapaciteta i ako ne budete dali mogućnost zemlje da, da konvertiraju svoju industriju, onda nećemo nikad učiniti taj korak napred. I pitanje ćemo zapravo ni našu konkurentnost pomoć, niti odozvoliti industriji da naraste do one razine koja nam treba i da imamo mi oružje za našu vlastitu obranu, ali i da imamo naravno dalje neometan svoj izvoz koji će nam osigurati sve skupa mir na kontinentu. Hvala lijepo. Time bi zaključili raspravu, a sad bih riječ ponovno dala gospodinu Paskovu. Hvala. Hvala na svim prijedlozima i na ovoj raspravi. Mislim da znate da sam od samog početka sam naglašavao da je ovo pilot projekt moramo prvo vidjeti kako će to funkcionirati, onda ćemo nakon stanovitog vremena ispravljati stvari. I onda ćemo nakon stanovitog vremena i vidjeti da li možemo nastaviti, da li možemo na to nadograđivati dalje i da li, kako ćemo, šta ćemo dalje. To je dakle pilot projekt, ponavljam. Nije to sad odluka da se militarizira Europa, niti je to odluka da se počne neki rat, ni bilo što slično. Mislim da znate da svi, bez obzira na to koje smo boje političke, da svi imamo tu prvu i glavnu dužnost braniti evropske građane, a oni imaju pravo biti obranjeni. S jedne strane imamo NATO, ali s druge strane je tu Evropska unija. Stoga, kao što znate, ako ja dignem ruke i ako prestanem, onda će i moj kapacitet za proizvodnju instrumenta kojima bih se obranio, ako dignem ruke od toga, ako kompletno sve prestanem i prekinem rad na tome, onda znači ovisim o drugima. A to bi kompletno da me oni obrane u slučaju potrebe. A to znači da gubim kompletnu autonomiju. Prema tome to valja uvijek imati pred očima i uzimati u obzir. I mislim da se da se tu vidi kako to nije ništa drugo doli sljedeće. Komisija veli ovdje imate neka sredstva dobit ćete ih ako pod uvjetom da ispunite neke kriterije. Te kriterije moramo zajedno sa komisijom mi definirati. Komisija je dala neke prijedloge, a mi smo dali svoje protuprijedloge, naći ćemo kompromisna rješenja. Dakle, niko nikoga ne primorava da ne učini nešto određenu neku stvar. Ne, to će sve ovisiti o interesima aktera koji su odlučili pristupiti programu. A kapaciteti, tu je gospođa Mudis u pravu. Ima recimo nekih stvari koje se neće kvalificirati za financiranje, a važne su. A onda ima nekih drugih koje su i važne i kvalificiraju se od samog početka. Međutim, ovdje bi države definirale one kapacitete koje njima trebaju. Znači, ne biste sad tražili financiranje za bilo šta što vam padne na pamet. Ne, ipak to prolazi jedan drugi proces. To sve valja uzeti u obzir. Osim toga, mislim da na kraju treba vidjeti kako to obično i je u slučajevima istraživanja za obranu. Kakvi su to projekti i kako opće potaknuti države da objedine svoje resurse i podjele sve jer mislim ako kažemo da je jedini cilj u obrani da počnemo otkrivati, da počnemo im pomagati da konvertiraju vlastitu industriju, da prođu tu konverziju, to mislim da nije dobar početak, to nije početak. Čak i da im damo dobre novce da počnu sa konverzijom, vjerujte mi, politički gledano to nije dobro za, dobar početak ali kao što rekao, prvo ćemo krenuti pa ćemo vidjeti prve rezultate i onda će se možda moći kroz nekoliko godina raspravljati o tome da li smo sad bili u pravu ili nismo i kako će se stvar dalje razvijati. Kao i obično, svi znamo da se vrak skriva u detaljima, ali iz mojih rasprava s komisijom, s ljudima koji u komisiji rade i zato su zaduženi, dakle, moj dojam je bio da postoji iskreno zanimanje da se doista otvori, odgovori na sve ove, nazovimo ih, bojazni, dvojbe i zadrške. Da se pronađu pravi odgovori, a ne da se bilo koga zavlači, a mislim da je to dobra osnova za buduću suradnju. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine Pasku, a sada... sljedeći put kada budemo razgovarali o toj temi, to će biti 22. listopada, kako se sjećam. Ima tu jedna mala trik, jer je e, rok za podnošenje amandmana 25. listopada. Prema tome imamo još tu mogućnost 22. nastaviti raspravu hvala vam za sada za ovu prvu rundu rasprave, a do do nastavka. No prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, obećala sam vam neke, neka objašnjenja u vezi teme koja je već navedena u dnevnom redu ovog sastanka, a to je naša točka koja se odnosi na ugovor UN-a o zabrani nuklearnog oružja. Dakle, dragi kolege, da počnem prvo sa vrlo očiglednim i samo po sebi razumljivim stvarima. Duboko poštujemo Ujedinjene narode kao i odluke koje donese odbor za dodjelu Nobelovog, Nobelove nagrade, kao i sve laureate Nobelove nagrade za mir. Međutim, tu ta točka je uključena u dnevni red na moju osobnu inicijativu. I to zato što sam primijetila koliko je to važna tema, a koliko su različita stajališta o tome, kako se to raz... A moj cilj je od uvijek bio i dalje da ovaj forum našeg pododbora zadržim kao jedno područje rasprave, otvorene rasprave. I zato sam, pogotovo s obzirom na to kao raznolika stajališta, smatrala da to treba ovdje u ovom forumu i iznijeti. Podsjećam vas da su sve nuklearne, da su četiri nuklearne sile odlučila ne potpisati taj ugovor i zato sam onda odlučila izbalansirati to tako što ću pozvati najviši mogući predstavnika Europske unije ovdje koji će o tom govoriti. Dakle, ovdje će nam doći prvi glavni savjetnik i poseban izaslanik za ta pitanja nuklearnog naoružanja, dakle proliferaciju, odnosno neširenje nuklearnog oružja za, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Zatim će nam doći gospodin Rory koji je e, vodi e, UN-ov e, ured za vezu ovdje u Briselu. koji će nam dati službenu izjavu u ime Ujedinjenih naroda. Zatim će nam dostići, ja pretpostavljam službeni glas, s druge strane i naravno da ćemo se kasnije baviti tom temom. Da. U mojim mailovima koje sam poslala članovima pododbora navedeni su i različiti argumenti kao recimo da ćemo imati i druge izjavu glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga Naravno, nama nije nužno to uzeti u obzir, ali to jednostavno znači da je stanje vrlo, vrlo osjetljivo, vrlo delikatna situacija. Imamo službenu suradnju u smislu zajedničke izjave. Zatim, Imamo kasnije nakon toga posljedičnu deklaraciju naše potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice za vanjsku politiku. Dakle, na toj deklaraciju izjavu o na, suradnji na najvišoj razini između Europske unije i nje osobno i Stoltenberga, glavnog tajnika NATO-a. I čak i čak i da a ignoriramo njegovu izjavu nekoliko dana nakon Nobelove, dodjele Nobelove nagrade za mir, mislim da ne možemo ignorirati činjenicu da je većina naših zemalja iz kojih dolazimo članica NATO, kao i činjenicu da ne možemo ignorirati odbor za dodjelu Nobelove nagrade. Prema tome, molim vas, dajte se, vjerujte mojem, mojem, imajte povjerenja u moje iskustvo. Ja se više od 37 godina bavim pitanjima vanjske politike i doista pokušavam uvijek postići u svemu ravnotežu i ovdje okupiti i zastupiti i predstaviti sve strane u nekoj piti. Prema tome, ova teška situacija, ako bi bilo, bi vrlo delikatno ako ovdje namjerno guramo i na silu, ako hoćete, još ovdje nametnemo i ove dobitnike Nobelove nagrade. Gledajte, ja dolazim iz zemlje koja je izravno, izravno pod prijetnjom jedne od ovih spomenutih vele sila nuklearnih. I prema tome mi uvijek moramo imati neke dodatne pripreme za eventualni nuklearni napad. Prema tome nije sasvim sigurno je način da se tu borimo protiv takve prijetnje i da se pripremamo za eventualni nuklearni napad tako što ćemo se unilateralno kompletno razoružati i maknuti svoje nuklearno naoružanje. Ja ću i dalje pokušati vas držati informirati o svemu, ali kao što smo rekli, molim vas, oslonite se na moje iskustvo i na želju da bude potpuno sve izbalansirano. A na sljedećem sastanku, jednom od sljedećih sastanaka ćemo vidjeti da isto tako jedna od točaka dnevnog reda bude posvećena nuklearnom razoružanju, pa ćemo to onda još i nadopuniti. Evo, nakon ovog svega nemam vremena za raspravu o tome, to je bila više eh, jedna obavijest vama, a mi ćemo o tome sve što imate raspraviti u krugu ili koordinatora ili usmeno ili pismenim putem. A ja bih sada krenula sa sljedećom točkom, a to je razmatranje amandmana na godišnje izvješće o implementaciji zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Kolega Mihael Galer je izvjestitelj, ima riječ, da, još uvijek nisam zadovoljan time kako smo zaključili ovo prethodno pitanje, ali dobro, možda će, eh, to znači da će koordinatori morati raspraviti o to teškoj temi. Hvala vam najljepša. Poštovane kolege, ja sam e, ove godine izvjestitelj za godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Prije nego što dođem na e, procjenu amandmana, želim samo dati nekoliko općih komentara. Ovo je izvješće e, koje nam stiže sada kada se vanjska dimenzija zajedničke sigurnosne i obrambene politike zasniva na vanjskim operacijama i e, sada kada smo poduzeli prve korake za osnivanje interne dimenzije e, ZSOP-a, što znači da ćemo koristiti europske industrijske kapacitete i da ćemo pokušati ohrabriti suradnju na programima e, naoružanja i obrane između država članica. Mi smo sada u fazi testiranja projektnih e, programa za zajednička istraživanja na području obrane i mi kao suzakonodavci e, se nadovezujemo na ovu temu o kojoj je govorio upravo gospodin Pasku. E, s obzirom na ovu test fazu ne smijemo zaboraviti zbog čega smo tražili da Europska unija E, ima svoje područje obrane. Mi smo htjeli raspolagati s boljom opremom kako bi naša e, vojska imala e, bolju razinu operativnosti i kako bi naše vojne snage mogle surađivati. Također htjeli smo poboljšati stratešku autonomiju i ojačati europsku industrijsku i tehnološku vojnu bazu. Također želimo omogućiti izvršnim tijelima da definiraju ovu autonomiju i čini mi se da je to ključno za e, budućnost europske opreme. Što se tiče samog izvješća i amandmana, dobili smo ukupno 286 amandmana. Ja sam predložio 25 amandmana kao ažurirane amandmane i još sam uključio neke od amandmana kao komentar na prvu razmenu mišljenja u kojoj se osporavalo moje stajalište. E, glede kompromisa. Ja želim pronaći zajedničko stajalište sa glavnim klubovima o ovom e, godišnjem izvješću. Za vrijeme pripreme kompromisa primijetio sam da postoji prilika za konsenzus i da svi zajedno želimo izgraditi Europsku obrobenu e, uniju e, koja će biti dobro opravljena i da želimo imati programe suradnje unutar Europske unije. Veselim se eh, raspravi i sastancima koje ću naknadno imati sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Buštinaro, kao jedan od izvjestitelja u sjeni. Hvala najljepša. Kao izvjestitelj u sjeni u ime kluba SND želim se na samom početku zahvaliti na ovom prijedlogu izvjestitelja gospodina Galera i želim se zahvaliti na njegovoj spremnosti da uzme u obzir doprinos koji smo mi dali ovom izvješću. Vrlo sam zadovoljan prijedlogom i s obzirom da ćemo se danas sastati u jedan sat kako bismo pokušali zaključiti pregovore, optimističan sam i vjerujem da će ishod naših pregovora ne samo uzeti u obzir doprinos različitih klubova, već e, da će također to doprinijeti e, iznalaženju šire potpore za ovo ključno izvješće a to će također biti doprinos za budućnost europske obrane općenito. Dakle, samo još se jednom želim zahvaliti izvjestitelju na fleksibilnosti i otvorenom pristupu i e, na tome što je prihvatio e, komentar izvjestitelja u sjeni. Hvala najljepša. Ja znam da tu postoje i su izvjestitelji u sjeni SND-a, pa ću predati riječ gospodinu Piculi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Galeru na vrlo dobrom nacrtu izvješća. Naš prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni je zakazan za danas E, reći ću samo nekoliko glavnih komentara, a poslije ćemo raditi na izričaju kasnije. Mi pozdravljamo značajan napredak koji je napravljen posljednje godine na području zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Tu postoji vidljiv napredak za stvaranje jače obrane Europske unije od usvajanja globalne strategije u šestom mjesecu 2016. godine. Što se tiče fonda za obranu i pripremnih akcija za opremu, E, na temelju zakonodavnih prijedloga. E, to su samo jedni od primjera za našu buduću suradnju. Najkontroverznija pitanja su pitanja koja se tiču e, glavne uprave za obranu. Mnoge kolege iz različitih klubova se ne slažu sa signalima koje šalje služba za vanjsko djelovanje i morat ćemo vidjeti kako to riješiti za vrijeme našeg današnjeg sastanka. Također moramo obratiti posebnu pozornost na izrečaj u kojem se opisuje naša sadašnja i buduća e, e, veza sa strateškim partnerima kao što su SAD, Ujedinjeno kraljevstvo i NATO. I na kraju strogo vjerujem u politiku proširenja. Mislim da je to dobar instrument za promoviranje sigurnosti i jačanje otpornosti zemalja E, da je to vjerodostojan e, proces koji se temelji na e, pravednim uvjetima. A kasnije možemo o tome detaljnije razgovarati na sastanku. Hvala najljepša, hvala i vama. Sada gospodin Jozo Radoš, izvolite. lijepa gospođo predsjednice. U prvom razmatranju ovoga izvješća ja sam naglasio važnost da ono bude aktualno, dakle da se bavi upravo onim što je najaktualnije u europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici. E, naravno, gospodin Galer kao izvjestitelj je uključio veliki broj amandmana e, u kompromisne amandmane i time je na neki način razvodnio tu koncentraciju na najaktualnije, ali ja to razumijem zato što je to ipak cjelovito izvješće ali mislim u svemu tome ne, bi trebalo nikako izgubiti iz vida ono što je najvažnije, a najvažniji su ovi procesi koji su pred nama i zato podržavam i o tome ćemo naravno razgovarati e, o uspostavi pravog klasičnog obrambenog budžeta, financiranju Europske obrambene agencije, stalne strukturirane suradnje i borbenih grupa iz toga budžeta E, uvažavam sve poteškoće pravne prirode u pogledu tumačenja koji postoje i mislim da se moramo na to koncentrirati jer upravo na tim pitanjima će se pokazati da li Europska unija ima sposobnosti napraviti snažan iskorak u izgradnju vlastite sigurnosti i obrambene politike ili nema. Stoga ću se i osobno nastojati koncentrirati na razjašnjavanju tih pitanja o kojima sam govorio. Hvala lijepa. Hvala najljepša, gospođa Sabina Lezing. Hvala lijepa. Odmah na početku, e, mislim zato što inače nisam imala priliku, dakle odmah na početku želim još jedan puta potvrditi da se ne slažem sa načinom postupanja o prema temi nuklearnog naoružanja i mislim da ne trebamo samo raspravljati o tome e, na sastanku koordinatora nego treba onda naći rješenje u vezi onog što ste nam rekli i poziva ove organizacije. A sada o izvješću. Gospodine Galer, vi ste rekli da biste volili konkretizaciju pojma strateške autonomije Europske unije, a istodobno ste ste u svom izvješću pisali i stalno se referirali na taj pojam strateške autonomije Evropske unije. Moram reći da meni se čini da vi jako dobro definirate ono što vi pod tim razumijevate. A vi pod tim shvaćate zapravo daljnju militarizaciju Evropske unije i vrlo jasan kurs prema izgradnji vojnog kompleksa. Ne moram sad tu sve to u pojedinostima onda navesti gospodin Radoš je malo rekao, malo prije rekao da nam treba jedan klasični obrambeni proračun. Mislimo da je tu bilo vrlo jasno zapravo o čemu je riječ i čemu se strijemi. Pa moram ponoviti da mi ostajemo pri svom mišljenju da je članak 41.2 Lisabonskog ugovora to ne omogućuje, pa će spriječava. Dakle, GUE odbija svaki daljnju izgradnju i to najoštrije odbija svaku daljnju izgradnju Europske obrambene unije i mislim to se odnosi i na PESCO, a recimo ovaj načelo konsenzusa je tu kompletno na vojnom području, onda se kako vi hoćete kompletno ukida. To mi ne možemo prihvatiti, to nije nikako dobro. Dakle, naši amandmani ne mogu biti ni prihvaćeni jer nema ni perspektive za bilo kakav kompromis i nema perspektive za pregovore s nama niti za pregovore sa izvjestiteljima u sjeni. Zbog toga možemo već sada reći da ćemo to izvješće kompletno odbiti, glasati protiv i ponovno ćemo na već stari uobičajen način podnijeti manjinsko izvješće u ime GUE-a. Hvala Valero. Zahvaljujem. Mislim da ćemo govoriti o različitim kompromisima za vrijeme sastanka izvjestitelja u sjeni. Vidim da ste uvrstili u izvješće neke od naših amatmana, ali sam se nadala da ćete ih uvrstiti više. Ja smatram da se u ovom izvješću govori o budućim e, pretpostavkama, o scenarijima do koji bi moglo doći, a ne samo o aktualnim pitanjima, već e, pitanjima koje se tiču naše budućnosti. Mi moramo vidjeti na koji način mi kroz e, možemo ostvariti te vojne misije i vojnu suradnju u članku 43. Lisabonskog ugovora postoje različiti prijedlozi e, misija te trebamo vidjeti na koji način ih konkretno ostvariti. Dakle, to je ta budućnost o kojoj trebamo govoriti. Što se tiče pitanja financiranja, to je pitanje koje nas je dosta začudilo jer mi zapravo imamo sasvim drugačiju viziju glede financiranja ovih programa. Ako e, industriji damo određenu proračunsku omotnicu, e, idemo e, ravno glavom u zid. O tome smo već jednom govorili. Financijska sredstva koja su predložena za vojno područje su već predviđena za druge programe, na primjer energetsko područje, borbu protiv klimatskih promjena i tako dalje. Mislim da ne bismo trebali oduzimati novac iz tih područja kako bismo financirali vojnu industriju. Vratimo se sada na amandmane. Ovdje želim naglasiti sljedeće. Mi moramo ojačati učinkovitost europskog vojnog sektora, to je istina, ali se moramo zapitati na... zbog čega za svaki potrošeni dolar u SAD-u postoji 40% povrata na ulaganje, a u Europi povrat na ulaganje iznosi samo 15%. Zbog čega postoji takva razlika? Komisija također je rekla da možemo uštediti između 20 i 100 e, milijardi godišnje ako bolje surađujemo. Pa htjela bi čuti nešto više o tome ako je moguće. Govori se također u izvješću i o e, glavnoj upravi za obranu. Pitam se kakva bi bila dodatna vrijednost osnivanja ove glavne uprave. Hvala. Hvala. Gospođa Claire Moody. Hvala. Želim se zahvaliti naravno izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na obavljenom poslu. E, sad znam da je to sve u sigurnim rukama. Želim samo dati dva komentara. Jedan, onaj o kojem smo govorili malo čas, a to su strateški partneri. Moramo se prisjetiti e, toga da je priroda našeg rada zajamčiti sigurnost naših građana i moramo zajamčiti da to obavimo na najučinkovitiji način. A ako to budemo uradili, onda ćemo e, samim tim zajamčiti i e, jaču i dublju vezu s našim strateškim partnerima. Drugo što želim naglasiti je pitanje e, izmjene prijetnji s kojima se suočavamo. Mi sada govorimo o e, kiber napadima i sasvim je jasno da moramo iskoordinirati našu obranu na tom pitanju i moramo zajedno učinkovito raditi jer se radi o međunarodnim prijetnjama. E, zato naravno moramo surađivati kako bismo bili spremni obraniti se od toga. Hvala. Hvala, gospodin Lic. Zahvaljujem. Želim se nadovezati na ono što ste vi rekli. Ja sam novi zapravo u ovom odboru i iznenađen sam što nismo imali priliku eh, razgovarati o nekim drugim još pitanja. Nadam se da će se to uskoro riješiti. U parlamentu imamo različite mišljenja i čudi me što, ste, što ne želite pozvati dobitnika Nobelove nagrade koji e, zaista radi na području e, pitanja o kojima ćemo raspravljati kasnije. Zaista sam iznenađena vašom odlukom, ali dobro. Što se tiče ovog e, pitanja o kojem sada govorimo. Mi se nadamo da ćete uključiti nešto veću razinu financiranja, možda ćemo o tome moći razgovarati kasnije i mislim da naš odbor mora biti dosljedan i da mora uzeti u obzir i situaciju o kojoj smo raspravljali e, kada smo govorili o izvozu oružja. Rekli smo tada da moramo biti dosljedni jer to sve je povezano sa E, razvojem dosljednog europskog pristupa i odgovora na globalnu strategiju o kojoj je govorila Federica Mogherini. Također, prisjetimo se činjenice da e, odluke parlamenta moraju biti ojačane, naročito kada govorimo o izvozu oružja, ali isto tako kada govorimo o razvoju E, europske obrambene unije. I na kraju, ali ništa manje važno, možda bismo trebali razmisliti o nečem što sam spominjao kasnije, a to je da kiber obrana može biti e, kamen temeljac naše strukture europske obrane. To je nešto što bismo trebali uključiti u ovo e, izvješće, a također je povezano i sa stalnom strukturiranom strukturom. Evo, samo jedan odgovor, budući da ste se osvrnuli na moju odluku, želim eh, pojasniti neke stvari. Vi jeste novi na ovom odboru, ali eh, poziv na raspravu o kojoj ćemo raspravljati kasnije je poslan eh, davno i nismo odlučili isključiti nekoga, ali nismo ni ishitreno htjeli pozivati nove osobe na raspravu o kojoj smo već prethodno bili odlučili. Ja sam e, obećala da ćemo to učiniti kasnije i ovo je sasvim uobičajeni postupak. Mislim da se svi drugi slažu s mojom odlukom. Hvala. Sada gospodin Calvert. Hvala lijepo. Naravno, e, ja ovdje ne podržavam ono što je komisija odručila i vezano sve za europsko temelje za obranu i europsku obrambenu uniju. Govorili smo dakle i o bijeloj knjizi i o sljedećem e, vfo Ja se protivim i Peskovu i svim e, drugim inicijativama i mislim da ne treba davati financijsku, adekvatnu financijsku potporu što god da to u Europskoj uniji znači. E, I pod, pod protivim se također da postoji e, glavna uprava za obranu u Europskoj komisiji. E, I e, sve stvari o kojima se ovdje govore vrlo su slične postupku koji već postoji u NATO savezu i mislim da to tamo treba i ostati jer tamo pripada i ja ću se naravno protiviti ovom izvješću, a glasat ću protiv i na plenarnoj sjednici. Hvala lijepa. Nitko drugi od zastupnika ne javlja se za riječ, pa ću sada dati riječ e, gospodinu e, Molinaru koji je predstavnik Europske e, službe za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa. Naravno, drago nam je da ste uočili da je u posljednjih godinu dana načinjen napredak. Jer ovaj paket za obranu vrlo je važan. Naravno, cilj svega ovoga jest da se europsku obranu učini učinkovitijom i e, da ona daje više rezultata. Ako to sagledamo u e, povijesnom kontekstu, Europa imala puno različitih e, obrambenih industrija i to se pokazuje na samom rezultatima i sada pokušavamo te stvari e, promijeniti. Što se tiče civilnih misija, vanjske e, sigurnosne e, vanjske i sigurnosne politike, imamo nekoliko takvih misija, primjerice u Iraku, a one moraju biti reaktivnije, trebaju raditi bolje na reguliranju kriza. Što se tiče glavne uprave za obranu u Europskoj komisiji, nije naravno na meni da komentiram. Mislim da će se ovdje poštovati i nadam se da će poštovati ono što je donijela e, visoka predstavnica za vanjsku politiku. Što se tiče sinergija i dosljednosti, mislim da su ovo pitanje kojima ćemo se također trebati baviti. Hvala lijepa. Sada još jednom dajem riječ izvjestitelju Mihajlu Galeru. Hvala lijepa na ovim izjavama i na vašim doprinosima. Zaista jedna od glavnih e, motivacija da se radi na ovim pitanjima jest i neučinkovitost na učinkovit neučinkovit način na kojem u obrambenim politikama trošimo novac nema e, ili teško da ima područja na kojem se novac tako neučinkovito troši. Iz tog razloga se i poduzimaju svi ti koraci kako bi izdvajanje za obranu postalo učinkovitije u državama članicama. E, jest da se radi u velikoj mjeri u nadležnostima država članica, Međutim, instrumenti kojima raspolaženom mogu omogućiti da se situacija poboljša. Pogledajmo sada, nakon 60 godina, dokle smo došli s NATO savezom. Nismo došli tako daleko. Međutim, e, mi ipak ovdje imamo mogućnost zajedničkog donošenja odluka i zakona kako bi se situacija popravila. Što se pak tiče glavne uprave za obranu, gospodin e, Molinar je govorio o tome da je potrebno interno stvari koordinirati u okviru Europske komisije. Ja sam se zapitao koje su funkcije gospođe Mogherine. Ona je visoka predstavnica, ali ona obnaša i mnoge druge dužnosti. Dakle, visoka predstavnica i potpredsjednica komisije, ali nema u tom smislu puno struktura ispod nje, možda mali ured koji nije dovoljan. Ona je istovremeno na čelu Europske agencije za obranu. Prema tome ona obnaša nekoliko dužnosti. Ne mogu reći da sam posebno spretan zbog ovakve situacije i sprege između Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, ali morali bismo reći ako i jedna osoba objedinjuje različite aspekte, onda ispod nje treba imati i dobru strukturu. Hvala kolegi Boštinaru na primjedbama. Pozitivno ocjenjujem vaš amandman koji nosi broj 165. Nije to obveznost naše strane, ali mislim da ćemo u tom smislu slijediti ono što vi želite. Što se pak tiče kiber obrane, to sasvim sigurno jest vrlo aktualan izazov koji poprima sve veću važnost. U ranijem razdoblju htjeli smo izbjeći rat pod svaku cijenu. A mislim da želimo i moramo pokušati pod svaku cijenu izbjeći i kiber rat. U svakom slučaju željno očekujem sastanak izvjestelja u Sjeni u jedan sat. Hvala svima. Hvala vama gospodine Galer. Izvjestitelji će se danas sastati. Dolazimo gotovo do kraja postupka ovog izvješća na pododboru SEDE. Na odboru AFET glasat će se o njemu 6. studenog i nadam se da će se postići dogovor oko otvorenih pitanja u međuvremenu. A na plenarnoj sjednici u prosincu će se o tome glasati. Hvala vam dakle za ovu točku dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda vrlo je zanimljiva. Međutim, najavit ću sada tek vrlo kratku stanku. E, čekamo da gospodin Anders Fogh Rasmussen dođe na naš sastanak. Hvala. na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

mm

Ladies and gentlemen, please be seated. Molim sve da zauzmu mjesta. Thank you. Thank you. Hvala lijepa. Dopustite mi da sada pozdravim na našem sastanku vrlo e, važnog, uvaženog političara, bivšeg danskog predsjednika vlade, bivšeg glavnog tajnika NATO saveza, a sadašnjeg savjetnika predsjednika Ukrajine, a isto tako e, osobe koje se na čelu organizacije, svjetske organizacije Erasmus Global, koja je inače i službeno prijavljena e, i registrirana pri Europskom parlamentu. Pozdravljam na naš sastanak također i e, ekscelenciju Nikola Točiskog, ukrajinskog veleposlanika, te sve druge zastupnike i goste. Tema današnjeg sastanka jest Ukrajina u kontekstu sigurnosti u svijetu. Nažalost, prevoditelji e, će morati završiti s radom u 12.30 točno u 12.30. Ako budemo htjeli nastaviti raditi dulje od toga, morat ćemo nastaviti na engleskom jeziku. Gospodine razmusen dajem vam riječ i još jednom najsrdačnije vam želim dobrodošlicu. Puno vam hvala. Hvala na pozivu što ste mi ga uputili da dođem na vaš današnji sastanak. I e, eto, ponovno sam na sastanku vašeg odbora jer sam ranije kada sam bio glavni tajnik NATO saveza već se sastao s uvaženim članovima vašeg pododbora. Veliko mi je zadovoljstvo dakle što imam priliku danas s vama razgovarati o situaciji u Ukrajini. Kao što je ranije spomenuto, godinu i pol sam dana radio u, kao e, savjetnik, e, vanjski savjetnik za e, vanjsku politiku ukrajinskom predsjednika i dobro sam se upoznao sa sigurnosnom situacijom u Ukrajini i oko nje. Prije nekoliko tjedana bio sam u Dombasu i uočio sam različite aspekte i ogranke ruske aktivnosti. Mogu vas reći da se taj sukob nimalo ne zamrzava. Vrlo je živ, e, možda se čak i pogoršava. kada je Rusija pripojila Krim i okupirala Donbas, ona nije očekivala ujedinjeni odgovor Sjevernoatlantskog saveza. Međutim, mi smo upravo to napravili. Naše su e, sankcije samo pojačale reakciju Moskve a e, nedavna reakcija američkog kongresa da se prošire sankcije prema Rusiji kao i mogućnost da se Ukrajini da potpora za obranu još je jedan korak u pravom smjeru. Mislim da e, je zaista moguće reći da je to natjeralo Putina da djeluje, a ovo što se sada događa u odnosima između Rusije i Ukrajine moraju se sagati u tom kontekstu. Ono što predsjednik Putin predstavlja i želi napraviti je vrlo jasno rečeno klopka. Ali umjesto da to jednostavno zanemarimo, mislim da moramo se obratiti Putinu i tražiti da se uputi e, posrednička mirovna misija koja će dovesti do mira. Jer ovdje se ne radi o e, monetarnoj sigurnosti e, OSCE-a kao što to tvrdi Putin. Ovdje se radi o lokalnom stanovništvu koji se nalazi u situaciji vrlo visokog sigurnosnog rizika i to ne samo na prvoj crti bojišnice. Na stotine sela nalaze se između dvije strane. Veliko se područje moraju razminirati, a taj e, proces stalno se onemogućuje E, zbog granatiranja koje vrše oni koji rade za račun Rusije. Mirovna misija Ujedinjenih naroda mogla bi biti učinkovit mehanizam za zaštitu ljudi i infrastruktura i to u cijelom okupiranom području. To bi stvorilo uvjete za provedbu političkih rješenja koji bi omogućili da Ukrajina ponovno uspostavi suverenost što je u skladu s odredbama sporazuma iz Minska. Mi kao evropljani moramo se zaista više uključiti u te rasprave i moramo biti spremni ponuditi snage za plave kacige. Naročito iz država članica Europske unije koje nisu istovremeno članice NATO saveza. Morali bismo tražiti od glavnog tajnika Ujedinjenih naroda da pošalje ekipu koja će procijeniti situaciju u Ukrajini i razmotriti mogućnosti vezane za mirovnu misiju. I to se može napraviti, naglašavam, bez pristanka vijeća sigurnosti. Naravno da Rusi mogu uložiti veto u bilo koju odluku vijeća sigurnosti kao i bilo koji drugi stalni član vijeća sigurnosti. Međutim, glavni tajnik Ujedinjenih naroda može takvu jednu misiju kojom bi se moglo proučiti e, e, mogućnosti za mirovnu misiju, dakle može to načiniti bez vijeća sigurnosti. Jako mi je drago da je prijedlog rezolucije Europskog parlamenta e, također ono koje podržava organiziranje takve mirovne misije. Moram reći da što se tiče rata u Donbasu, e, Europska unija nije dovoljno djelovala. Francuska i Njemačka su sudjelovale u pregovorima u Normandiji, a Ujedinjeni narodi upravo su imenovali posebnog izaslanika za Ukrajinu. Moramo se međutim zapitati sljedeće. Gdje je Europska unija kada se radi o rješavanju najsmrtonosnijih sukoba u Europi? Bojim se da se neki Ukrajini ne počnu pitati isto pitanje. Ujedinjeni, eh, američke države upravo su povećale sankcije prema Rusiji i upravo su također poslali eh, prvu eh, prvu pošiljku ugljena kako bi olakšali situacije u Ukrajini budući da rudnike ugljena u Donbasu drže Rusi. I e, također razmišljaju o tome da aktivno daju potporu obrambenim sustavima Kijevu. Istovremeno mi europljani dopuštamo da sjeverni tok, što je zapravo ruska smicalica. E, dakle, dopuštamo da se razvija sjeverni tok, što je zapravo samo ruska smicalica kako bi se zaobišla Ukrajina prilikom isporuke e, nafte i plina. A mi e, stalno kritiziramo naše transatlantske saveznike za njihove postupke. Kao što znamo, kratkoročno ova će situacija stvoriti velike ekonomske probleme za stanovništvo Ukrajine. Vjerujem svejedno da možemo učiniti više kako bismo ojačali otpornost Ukrajine, a samim time i našu otpornost na planu obrane. Neke europske države već sada obučavaju pripadnike ukrajinske vojske. Međutim, vojnicima je također potrebna sigurna obrana za komunikaciju ili primjerice naočale za, s kojima se može gledati noću. jer Ukrajina je država koja ovo što radi, radi kako bi se obranila, a mi u Europi moramo učiniti više da joj pomognemo. Moramo naravno pomoći Kijevu da provede reforme kao takve. Europska unija već sada daje veliku pomoć Ukrajini za reforme. Međutim, reforme koje mi podržavamo će prije nego što daju bilo kakve pozitivne rezultate donijeti puno i donose puno ekonomskih problema. Potrebno je dakle da Europska unija pazi kako postupa kako ne bi populističkim i antireformističkim snagama u Ukrajini e, dala e, e, materijala za, o kojem mogu govoriti a moramo pomoći Kijevu da e, premosti neke od negativnih aspekata, odnosno posljedica reformi i moramo ukrajinskom narodu ukazati e, na to da na kraju tunela se vidi svjetlo. Ovdje dolazim i do zaključka. Održat će se dakle e, sastanak na vrhu za istočno partnerstvo ali neke europske zemlje ne žele čak niti uočiti, uvidjeti, dakle ne nagraditi, već jednostavno uvidjeti da države kao što su Ukrajini ili Moldavije imaju europske aspiracije. Pa kakva je to poruka onim ljudima čiji su članovi obitelji izgubili e, život e, kako bi pokazali da narod imaju pravo na samoopredjeljenje. Moramo pokazati istočnim susjedima da Europa jest pozitivna. Ako uočimo da oni imaju europske aspiracije i približavamo im našim vrijednostima i našim modelima. Moramo jednostavno e, tražiti nove kriterije na njihovom putu za europske integracije i moramo inzistirati na uvjetovanosti, da, ali ne možemo jednostavno reći ne, ne, ajde, samo vi lijepo primijenite sveobuhvatni dubinski sporazum o slobodnoj trgovini i onda nam se vrate za deset godina. Tako se ne može raditi, tako se to ne radi. Kako predsjednik Macron, tako i predsjednik Juncker pokazuju da se tako što ne može napraviti samo u Europskoj uniji. Naime, radi se o tome da naše neposredno europsko susjedstvo moramo preobraziti. To je nešto čega smo bili itekako svjesni prije tek 10 ili 20 godina. Od tih ambicija ne možemo odustati. Odustanemo li, nikada nećemo biti sigurni. U oči sastanka na vrhu u studenom potrebno nam je da europski zastupnici jasno i glasno kažu i zatraže da ćemo održati obveze koje smo dali istočnim partnerima. I nadam se da ćemo moći računati na te glasove. Hvala vam na pozornosti i naravno spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodine Rasmussen, trebala sam već na početku zapravo napomenuti da ovo sve skupa mi pripremamo u suradnji sa Ukrajinskom međuparlamentarnom izaslanstvom i zato se ispričavam što to nisam na vrijeme učinila. S nama je potpredsjednik tog izaslanstva u dvorani, gospodin Sani. Ja bih volila dati riječ gospodinu Sanio sad. Hvala. u ime ukrajinskog izaslanstva u parlamentu htio bih zahvaliti pod odboru SEDA i posebno vama gospođo predsjednice što ste i dalje održali ukrajinsko pitanje tako visokim na naš, vašem dnevnom redu. Isto tako hvala vama gospodine Rasmusa, što ste s nama podijelili svoja gledišta na stanje u Ukrajini, posebno u kontekstu globalne sigurnosti i to posebno s obzirom na vaše iskustvo i znanje. Ovu priliku bih iskoristio da kratko o nedavnom posjetu našeg izaslanstva Donbas regiji koji se dogodio prije tri tjedna. I, dakle, to je bilo zahvaljujući koji taj posjet je omogućio našim članovima, dakle članovima rade Ukrajinskog parlamenta da posjeti tu onaj dio istočne Ukrajine koji je pod vladinim kontrolom. Jer mi znamo da je to područje kontinuirano pod napadom i e, ove godine i dalje se nastavilo da je to zapravo poprište stalnih sukoba. I mogli smo dakle svjedočiti fizičkom razaranju sa više od tisuća razorenih kuća, kompletno uništenom infrastrukturom javnom koja uključuje opskrbu vodom, strujom, plinom, komunikacije. A to je sve zapravo smo posebno smo vidjeli tijekom ovog posjeta koliko su ranjivi civil, naši građani, civili u svakom pogledu i što se tiče sigurnosti, što se tiče sanitarnih uvjeta, pristupa pitkoj vode i tako dalje. Visoko cijenimo pomoć koju nam Europska unija pružaju, posebno u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, kako bi olakšala patnje civilnog stanovništva implementacijom niza projekata koje se odvijaju u partnerstvu sa Europskom unijom. Naravno, ovaj posjet je došao tijekom nastavka sukoba koji se odvija i dalje na tlu Europe. I dalje vas podsjećam da su preporuke koje smo usvojili sa našim e, partnerima u normandijskom formatu Normandije govorili i izrazili naše čvrsto uvjerenje da bi europska unija trebala biti proaktivnija i kao akter u rješavanju ove situacije regionalnog sukoba u izgradnji mira i to kroz e, imenovanje posebnog izaslanika koji bi se bavio razrješenjem sukoba u istočnoj Ukrajini i na Krimu. Tako da bih vas, gospođo predsjedavajuća vas na vašeg posebnog gosta gospodina Rasmusena zamolio da nam date nekoliko vaše komentare na taj prijedlog s naše strane o posebnom izaslaniku, imenovanju posebnog zaslanika Europske unije tamo. I hvala vam i zaista visoko cijenimo ovu priliku što možemo raspravljati o stanju u Ukrajini danas. Sada riječ imaju koordinatori. Gospodin Mihael Galer iz Pučana. Hvala. Hvala vam lijepo je vidjeti vas opet među nama. Ja imam još... Ja sam inače i stalni izvjestitelj za Ukrajinu u Banjsko-političkom odboru Europskog parlamenta. I uglavnom se tu bavimo stalno pitanjima koje su za nas vrlo važne, a to je stanje Ukrajine, jasno. Mislim da vi ovdje zapravo funkcionirate na dva načina. Vi izvještavate predsjednika, vi ste mu i eksekutivu Ukrajine o tome kako je raspoloženje ovdje u Briselu i kako mi namjeravamo nastaviti i kako ćemo dalje postupati. A o druge u tom smislu bi vam želio, želio podržati sve ono što ste kazali i ohrabriti vas u vašim naporima i dati vam jednu poruku za ukrajinsku stranu, dakle, da mi zaista nastavljamo s našim naporima kako bi pomogli Ukrajini da ponovno postane jedna normalna država, mirna država i mislimo da svi dijelovi ukrajinske vlade i predsjednik i parlament i vlada trebaju objediniti sve svoje snage kako bi e, se recimo izborili protiv korupcije i ja mislim da nisam uspio sad e, još vidjeti kako izgleda ovaj novi prijedlog e, antikorupcijskog zakona u Ukrajini. Međutim, mislim da su to sve jako važni koraci i dakle to je put, jedini put kojim Ukrajina može krenuti, to je poruka koju vi njima trebate odnijeti. Jer još uvijek postoje previše njih u toj državi na raznim dužnostima koji misle da mogu nastaviti raditi na stari način. A to nije tako i nimalo nije tako i nije u ljudi koji su izabrani u radu, vrhovnu radu, kako bi proveli reformski pokret, oni se trude da stvari izmjene a kao što vidimo ovaj rat koji dalje traje proždire pun veliki dio BDP-a Ukrajine koji bi se trebao iskoristiti u bolje svrhe. Međutim, kao što mi nas običavamo kazati, ti napori ne mogu služiti kao isprika i sve objektivne ne objektivne poteškoće i taj rad, ne mogu biti isprika zato da se ne provodi ovaj reformski program, ne demokratizira dalje država, ne usvoje ovi legislativni projekti na koje se napokon i Ukrajina obvezala potpisavši ugovor sa Europskom unijom i ne mogu služiti dakle kao isprika da se to društvo ne mijenja a znamo i za sve moguće pokušaje koji se i dalje vrše zastrašivanja i nevladinih organizacija i ljudi koji se bave borbom protiv korupcije, recimo i ureda konkretno njihovog koji se bavi organiziranim kriminalitetom i korupcijom u društvu u, Ukrajini i koliko su njihovi čelnici i njihovi predstavnici pod prijetnjama Prema tome mislimo da trebate ponijeti poruku ohrabrenja svima da nastave istim tim pravcem i da se ozbiljno u svom društvu razračunate s tim stvarima. Dakle, to je moje, ovo je sve skupa moje ohrabrenje tom kursu, tom putu i želim vam puno uspjeha za dobrobit svih nas. Hvala gospodin Baskov, potpredsjednik parlamenta. Hvala doista možemo reći već ste bili s nama i e, ja sam vas na, tijekom jednog od svojih na jednoj od svojih bivših dužnosti već imao čast pozdraviti. Ali mislim da je jako dobro da osoba vaše kalibra e, bude savjetnikom ukrajinskog predsjednika i da pomaže ukrajinskoj državi u tako složenom i opasnoj situaciji kakva danas vlada. Međutim, postoji tu stanoviti paradoks. Krim je anektiran, ilegalno, ali postoje dio Rusije, manje više. Dakle, to federacija je tu, imamo Sevastopol i ostatak Krima je već pod kapom. Istočna Ukrajina je zapravo područje sukoba a mi smo nametnuli sankcije zbog sukoba u istočnoj Ukrajini, više nego zbog Krima, koje su... Mislim da je to malo paradoksalno. Zašto smo kažnjavali zbog nečega što je možda manje važno u usporedbi sa Krimom? A ako je stanje takvo, a jest, onda vas želim pitati koja je perspektiva da se nastavi dalje sa sporazumom iz Minska. Dakle, abstrahirajmo sad ove prijedloge koje je Putin protupredložio predložio nedavno. Nas zanima da li postoje nešto što možemo očekivati, ima li tu neke perspektive i konkretnog napretka, šta mislite kako će ići dalje sa mirovnim dogovorom iz Minska? A drugo pitanje, što nam je činiti sa, sa Krimom? Znam da je to naravno jedno vrlo dugoročno pitanje i da se moramo spremiti na e, jedno dugo, dugo rješavanje tog pitanja, ali opet me zanima kako vi percipirate tu priču i da li tu postoji možda nekakva još skrivena nada za nas glede mogućeg povratka Krima ili je to kompletno po vama izgubljena priča. Hvala. Evo i danas smo bili svjedoci potpuno nelegalnih i nimalo pravosuđem pokrivenih zatvaranja ljudi koji su privođeni i nemamo nikakvih informacija gdje se ti ljudi nalaze, moramo stalno biti budni, a sve je to jasno bilo vezano za pitanje Krima i Ukrajine. Hvala, a sada gospodin Cornelius van Balen. Hvala. Dobro je da ste ovdje među s nama, gospodine Rasmussen. A sad, evo pitanje, većina nas smo prijatelji Ukrajine i želimo da Ukrajina uspije kao neovisna država i da se, se vrate njezine zakonite granice u izdanju u kojem trebaju biti. I naravno da bi razmišljamo o tome kakve pritiske još e, primijeniti na Rusiju jer ona nije inače za drugu vrstu razgovora spremna. Ali pitanje je što bi sad moglo što, što se dogodilo, da li je su ovi pritisci koje smo primijenili, da li je to zaista urodilo pladom. Ja jesam zagovornik sankcija, ali što vi mislite što bi mi u zapadnoj, i zapadne Europe mogli učiniti da prema Rusiji, a da se ona vrati nekako na put međunarodnog prava i da se vrati na onaj put koji smo, smo nekad kročili. Hvala lijepo. Oprostite, trebala sam dati riječ gospodinu Jureku, pa mu sad odmah dajem riječ. Hvala. Prvo bih želio zahvaliti na svemu što ste rekli o sjevernom toku broj 2. To je test. Dakle, prvo bih vam zahvalio na vašim riječima o Sjevernom toku 2. To je test da se vidi koliko su ozbiljne i važne naše sankcije. Taj plinovod je dovršen, a to samo produbljuje problem za Ukrajinu, za Poljsku i za Baltičke države. Kad to bude funkcioniralo, to će dovesti u pitanje čitavu našu politiku prema Ukrajini. Mi bi trebali učiniti sve što možemo da to spriječimo. Sad pa, prvo pitanje. Mislite li da smo sposobni razmišljati u uvjetima strateške ravnoteže, jer aneksija Krima bi trebala rezultirati nekim koracima koji bi doveli do toga da Zapad primjeni veću silu prema Rusiju. To je jako važna arena za Europu. Recimo, stanje u Gruziji je zato usko vezano. Znamo da je stanje u Gruziji vrlo teško i da su naše aktivnosti tamo prisutne. Međutim, treba tu stabilizirati stvari, ojačati, a treba stabilizirati i ojačati poziciju Baltičkih republika, Baltičkih država. Mi znamo da je to sve zapravo ovo što se događa jako daleko od toga da osigura stabilnost baltičkim zemljama. Onda na kraju tu je pitanje ruske anklave Kaliningradske oblasti koja je jako bitna jasno i za sigurnost Danske i napokon za suradnju s Norveškom i Švedskom. To je sve jako bitno. Prema tome, jesmo li u stanju razmišljati uopće u uvjetima i omjerima strateške ravnoteže? kako bi trebali svoje akcije usmjeriti, kako ih ojačati, a da učinimo da stabiliziramo stvar i da zapravo neutraliziramo Rusiju, da bi to bilo sigurno. Recimo, pitanje što je sa Gruzijom i kako, s obzirom na ove probleme sa Sakašvilijem i oko Sakašvilja kako biste vi tu komentirali to, recimo, njegov način argumentiranja i sve ostalo kako djeluje u Gruziji je sve vrlo zabranjavajuće. Hvala sada potpredsjednik pod odbora sede. Gospođa Mudi, hvala. Hvala gospodine Rasmusenu što ste nam se pridružili na vašoj reprezentaciji. Prvo da nekoliko stvari koje su već zapravo iznesene. Prvo, ono što ste reklo o misiji sa aktivnostima UN-a. Mene bi to jako zanimalo kakvi su mehanizmi, koji su mehanizmi potrebni da se to inicira i kako bi ta misija kad bi došla na teren mogla promijeniti stanje i što bi se događalo. Drugo, ono što ste rekli u vezi Evropske unije i naših reakcija. I dakle praktični koraci, postoje li neki model aktivnosti ili postoji li nešto što bi ovdje moglo bolje funkcionirati ili kao što je moj kolega Tibor ovdje sugerirao da se da Europska unija imenuje posebnog izaslanika za pitanje Ukrajine, istočne Ukrajine. Šta bi dakle bila vaša posebna preporuka bez obzira na onu opću kritiku, na ono što smo do sad napravili, kako da budemo učinkovitiji? zatim e, komentara ove situacije sa sankcijama i SAD-om. E, mi održavamo naše sankcije, ali recimo ne govorimo više jednim glasom sa, zajedno sa SAD-om, ali to je vrlo teško u ovom stanju, o ovoj specifičnoj situaciji. I na kraju, da se vratimo na stanje Evropske unije. Kazano je već svašta o tome što mi radimo sa građanima i za građane u tom području i u kojoj mjeri pokušavamo pružiti pomoć ljudima koji su najpogođeniji događanjem u Donbasu. Da li je se to, dakle, da li mislite da ljudi uopće percipiraju te, taj napore i da li su svjesni toga i da li mi radimo nešto što ne trebamo raditi ili bi trebali možda nešto drugo više raditi ili bi trebali možda više to komunicirati kako bi bile jače zapravo učinci. Hvala lijepo, a sada gospodin Tune Kelam. Hvala vam što ste s nama. Mislim da je vaša poroka bila jako, jako potrebna za svema nas. Vi ste govorili o mogućnosti UN misije koje nema još i o mogućnosti kako bi mogli izbjeći ruski vjeto za tu mirovnu misiju UN-a i da to još nije gotovo odlučeno da je neće biti, nego zapravo je potencijalna. Međutim, to je nešto protiv čega gospodin Putin protestira, on to ne želi. Ali najvažniji signal je sigurno da uloga Evropske unije u Ukrajini jednostavno neadekvatna, nije dovoljna, nije nije dovoljna. A s druge strane isto znamo da je neaktivnost Europske unije glede Sjevernog toka dva isto nedovoljna. Mislim da je sad jako bitno se skoncentrirati na koordinaciju, ne samo unutar Europske unije, nego i na koordinaciju naših aktivnosti skupa sa SAD-om. Vi ste rekli da SAD razmišlja vrlo ozbiljno o tome da da obrambeno oružje Ukrajini. Mislim da bi Europska unija trebala te aktivnosti koordinirati. Jer ako govorite o tome da se zapravo gospodina Putina želi iskušati, staviti na test, onda mislim da bi mi trebali biti odlučni i u pružanju pomoći ukrajinskoj obrani koja je tu jako bitna. Zatim, pred nama je summit e, partnerstva NATO-a i mislim da nam je jako jasno da moramo biti odlučni da ne smijemo otići s tog samita bez konkretnih rezultata i ograničavajući se samo na puste završne deklaracije. To bi bilo e, uništavajuće, razarajuće i politički i u svakom drugom smislu. Mislim da e, ne trebamo govoriti defetistički, defetističkom terminologijom kad pričamo o Ukrajini. Jer vidite, Ukrajina se mijenja, vrlo ozbiljne reforme se odvijaju. I unatoč svim poteškoćama kojima se ta zemlja suočava, moramo i te dobre strane i te dobre napretke u Ukrajini sagledati. I naravno to ne isključuje da znamo šta se sve još mora napraviti, to je jasno. A mislim da je najozbiljnija poruka da su neke zemlje članice da neke zemlje članice zapravo nisu još uvijek otvoreno priznale i složile se s tim i potvrdile da Ukrajina i Moldova imaju europsku perspektivu. Nije sad riječ samo Ukrajini. Ukrajina postaje polako jednim evropskim društvom, društvom vladavine prave i ta činjenica je pozitivan signal Rusiji. Rusija se neće ali promijeniti ako Ukrajina postane dio i pravno gledano i što se tiče svoje kompletne svekolike stečevnim dijelom Evrope. Ne, mi moramo uvijek gledati na veliku sliku, a ne smemo izgubiti iz vida. Rusija zapravo traži uvijek male isprike, ali se izmijeniti neće. No hvala vam. To bi bila glavna poruka. Hvala vam. Hvala. Hvala. Znam da bi gospodin Rasmussen htio odgovoriti na ova pitanja i da bi htio to učiniti za svaka pitanja pojedinačno, ali ovdje imamo jednu vrlo važnu osobu u prostoriji, to je E, predsjednik e, velike skupine zastupnika koji su prijatelji e, Ukrajine, gospodin Austrević, Izvolite. Hvala najljepša Ana što ste organizirali ovaj sastanak i hvala gospodinu Rasmusenu koji je i došao iz E, Ukrajine kako bi nas obavijestio o najbitnijim pitanjima. Mislim da postoji i e, politički rizik da se pređe sa zamrznutog na zaboravljeni sukob. Kao što to neki političari u Europi e, rade, oni žele nekako udovoljiti Rusiji kroz određena kompromisna rješenja za Krim ali politički govoreći to bi bilo katastrofalno. Ne smijemo zaboraviti e, što se desilo sa okupiranim e, zemljama e, i što zapravo znači Ukrajina i što je značila i ovdje ne govorimo samo o rješenju koje će se temeljiti na stabilnosti i sigurnosti, već isto tako o politički motiviranim svakodnevnim rješenjima. Zato mislim da e, na taj način ne smijemo ni raspravljati. Vi ste vrlo točno e, spomenuli e, Putinov predlog o misiji za održavanje mira. To je nešto za što bi bilo u pokroviteljstvu UN-a. To je dakle jedna posebna snaga koja bi imala e, posebnu misiju, ali ne znam kako bi Rusija <laughs> mogla sudjelovati u tome, kako Rusija može okupirati jedno područje i onda sudjelovati u misiji za održavanje mira na istom tom području. E, u trans... to također je predloženo kao dije rješenja jer do sad nismo došli do konkretnih napredaka. Ali isto tako imamo i misije e, ZSOP-a. Gospodine e, Rasmussen, ne znam jeste li vi ikada bili u takvim e, misijama. Što se tiče Ukrajine, to je od početka nešto što se odbijalo, ali ja zaista mislim da bi to moglo biti neko srednjoročno rješenje za Donbas. Vi ste vrlo dobro spomenuli da bi trebali imati posebnog e, e, zaslanika u ime Europske unije koji bi bio zadužen za bolje nadgledanje i izvješćivanje o situaciji na terenu. E, svakih šest mjeseci organiziramo raspravu o sankcijama koje se nameću u Rusiji. Sada donesemo određene odluke, a onda u sljedećem krugu rasprava krenemo iz početka. Mi trebamo naći nove argumente i trebamo dati objašnjenja koja dolaze od onih koji ne podupiru toliko sankcije i koji pokušavaju pronaći neke e, posebne razloge E, ili iskazati dvojbe prema politici sankcija u odnosu na Rusiju. Mislim da moramo imati i individualizirane sankcije kako bismo e, zadržali sve te granice koje imamo e, jer Rusija zapravo nije izvukla nikakve pouke iz ovog slučaja sa Ukrajinom. Mnogo ruskih političara vrlo rado krive druge, najprije Zapad, e, kažu da smo mi napravili određene greške u Ukrajini, a da e, nisu oni krivi za situaciju u Ukrajini i susjednim zemljama. Zato politika sankcija nešto što bi trebalo biti e, dosta čvrsto i strogo s europske strane ako želimo izmijeniti na bolje situaciju. Hvala najljepša Petras. Ja imam samo jedan komentar. Kao što znate, već dosta dugo Ukrajina i ukrajinski političari traže prisustvo Europske unije i e, ZSOP-a. Sada su se vrijeme promijenila. E, sam predsjednik e, Petar Porošenko je dao e, jednu izjavu za vrijeme opće rasprave sastanka E, Skupštine UN-a kada se govorilo upravo o ovim europskim misijama. Dakle, vremena se jesu promijenile, ali dobro, evo, bez daljnjeg odlaganja predajem riječ gospodinu e, Rasmusenu kako bi mogao odgovoriti na postavljena pitanja i komentare. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice i Hvala svima vama na e, dobrim e, komentarima. Najprije, kao dio odgovora na pitanje gospodine Galera, ja ne mogu potvrditi da svoju ulogu e, na svoju ulogu gledam kao dvostruku. Naravno, s jedne strane ja moram promovirati interese Ukrajine i moram objasniti što čini e, Ukrajina, kakve napore ulaže, a u Briselu e, se nalazim u jednom od e, glavnih gradova Zapadne Europe i tu imam drugu ulogu, ali e, sasvim je jasno da ja moram prenijeti poruke koje dobijem od predsjednika Porošenka kada se susretnem sa zapadnim vođama, uključujući mnoge od komentara koje ste vi spomenuli u današnjoj raspravi. Ja sam pribilježio sve što je rečeno i to će biti u e, mom izvješću koje trebam sačiniti za predsjednika Porošenka. On je od mene tražio da e, ga savjetujem jer upravo želi dobiti takve poruke koje e, izravno dolaze od vas preko mene do njega. Želim se zahvaliti gospodinu Saniju na dosadašnjem radu u okviru ukrajinskog izaslanstva. Slažem se s mnogim vašim komentarima e, i reći ću nešto više o mojim konkretnim prijedlozima kada budem odgovarao na postavljena pitanja drugih zastupnika. Gospodine Galer e, je rekao da, da je predsjednik Porošenko e, odlučio napredovati na pitanju predmeta na sudu za suzbijanje korupcije, ali isto tako je rekao da je e, došlo do e, velike količine lobiranja i uznemiravanja od strane e, lobista s te strane. Ukrajinci su učinili mnogo više u posljednje tri godine nego u prethodnih 25 godina što se tiče reformi, uključujući i reformu e, o suzbijanju korupcije. Mi svi vrlo dobro znamo da je korupcija dobro ukorjenjena u e, ukrajinsko društvo, tako da su potrebni posebni napori da bi se to iskorijenilo. I oni su to i učinili. E, naročito znate da je prošle godine uveden sustav elektronskih deklaracija. To je dio ovog programa. I e, ja e, mogu vas pozvati da napravite istragu u svakoj državi članici Europske unije i zapitate ste jeste li vi učinili nešto slično. I u svim E, državama članicama bi odgovor bio negativan. Ukrajinci su zaista mnogo dalje stigli na tom području nego bilo koja e, zapadna zemlja do sad. Naravno, e, prvi val onog o čemu su izvještavali mediji je bio negativan ali sada sasvim jasno i precizno možemo znati što će se desiti. Kroz ovaj sustav elektronskih deklaracija imamo učinkovit instrument za e, stvarne korake borbe protiv korupcije u Ukrajini. Gospodin Pašku je postavio pitanje što ćemo učiniti e, sa Ukrajinom. Odgovor na ovo pitanje nije lak. Tamo su dakle Rusi, koji smatraju da e, Ukrajina e, pripada Ruskoj federaciji. To su činjenice. Ali ako ste mi da ste mi to pitanje postavili prije 30 godina i da ste mi rekli možete li zamisliti tri baltičke zemlje koje će postati neovisne, slobodne, e, članice Europske unije i NATO-a, vjerojatno bih vam rekao ne to je samo e, dio vaše mašte jer to jednostavno nije bilo nigdje na vidiku u to vrijeme no e, mi nikad nismo e, priznali nezakonito pripajanje tri baltičke države u Sovjetski savez i s obzirom na to da se situacija u Sovjetskom savezu promijenila, komunizam je propao i tako dalje, odjednom su te tri baltičke zemlje postale neovisne i slobodne. Dakle, ja ne mogu isključiti tu mogućnost da će se u budućnosti situacija opet promijeniti i da će postojati novi e, status e, za Krim. Pod uvjetom da e, ne udovoljimo Rusiji i ne priznamo nezakonito pripajanje Krima Rusiji. E, postavljeno je pitanje što možemo učiniti da Rusija krene pravim putem. I drugi su se dotakli ovog pitanja. Jedini način, po mom sudu, da se zajemči mir kroz snagu. Ja sam se s Putinom susreo u više navrata i koliko god on htio E, dati taj tu sliku samog sebe kao hrabrog čovjeka, on poštuje e, moć i drugih snažnih ljudi. Zato mislim da je najbolji način suradnje s njima pokazati im snagu i jedinstvo u e, transatlantskom partnerstvu. To je jedini način postupanja i jedini način da se izmjeni ova situacija na Krimu. Naivno bi bilo misliti da će on jednostavno promijeniti mišljenje ako pokažemo naše slabosti ili ako napravimo previše ustupaka. Ne, to ne može funkcionirati na taj način. To može funkcionirati jedino ako održimo sankcije, čak i ako te sankcije budu još e, jače i ako budemo radili na tome da Krim dobije E, učinkovit vojni sustav. Ne govorimo na naoružanju, već govorim o opremi koju onu traže od nas. E, sustav, e, sofisticiran sustav za informacije i komunikacije. To je nešto što će povećati tu cijenu koju će Rusija platiti za ovo pripajanje. I možda će samim tim Rusija promijeniti mišljenje. Moram na samom početku reći da ja nisam protiv E, Rusije. E, ja sam u 2009. godine e, u osmom mjesecu bio u uredu glavnog tajnika UN-a i govorio o strateškom partnerstvu između NATO-a i Rusije. Ja sam rekao da je to jedan od naših prioriteta i mislim da smo postigli dosta na tom pitanju, ali u veljači i ožujku 2014. godine gospodin Putin je E, napao Ukrajinu, a da nije bio isprovociran e, ničim. Stoga smatram da mi svi imamo, iako smatram da imamo zajedničke interese s Rusijom e, i mislim da moramo biti svjesni činjenice da Rusiji ne preti nitko sa zapada. Mi ni na koji način nismo prijetnja zapadu. Moramo se osvrnuti na istok i jug kako bismo e, tu vidjeli prave sigurnosne izazove. Gospodin Jurek je spomenuo Sjeverni tok 2. To je politički, a ne gospodarski projekt. To je projekt koji ako bude realiziran će biti u sukobu sa svim naporima Europske unije da smanjimo ovisnost e, uvoza plina iz Rusije. A što se tiče <laughs> sankcija, mislim da je apsurdno dozvoliti e, realiziranje i napredak na tom projektu. Zato se iskreno nadam da će Europska unija na ispravan način postupiti glede ovog projekta. Što se tiče e, predmeta na e, sudu u Ukrajini, to se treba rješavati pravnim putem, a ne političkim. Gospođa Mudi je e, postavila pitanje u vezi sa misijama. Mislim da ovdje najprije trebamo poslati jasan signal da je Europska zajednica za slanje misija za očuvanje mira, da je to sada u pripremnoj fazi i da želimo napredovati na tom području, ali dosta toga se treba istražiti prije samog e, slanja misija na teren. Također je postavljeno pitanje trebamo li imati posebnog e, izaslanika. Zašto da ne? Onda biste mogli njega pozvati na sastanak, mogao bi vas izvijestiti o situaciji i tako dalje. Da, mislim da to ne bi bilo loše, ali smatram da bi važnije bilo ako Europska unija želi pomoći Ukrajini, a to je bilo i jedno od postavljenih pitanja, dakle što Europska unija može učiniti više, mislim da možete više pomoći na gospodarskom području ako želite pomoći Ukrajini da napreduje na reformama. Trebate smanjiti e, negativne e, posljedice nužnih e, reformi jer neke reforme, na primjer na području energetike, su dovele do povećanja e, cijena i to onda postaju nepopularne reforme koje e, jačaju e, populizam i smatram da je potrebno Ukrajini ponuditi jedan sveobuhvatan gospodarski paket za smanjenje negativnog utjecaja nužno potrebnih e, e, reformi. Gospodin Kelan je postavio pitanje o sastanku na vrhu o istočnom e, partnerstvu. Ja se iskreno nadam da će Europska unija barem moći ponovno govoriti onim starim konsolidiranim jezikom na tom sastanku na vrhu. Ali isto tako se nadam da ćemo imati jednu naprednu viziju i da ćemo reći da Europska unija zainteresirana za e, razmatranje mogućnosti o budućoj carinskoj uniji između Europske unije i Ukrajine. Evo samo još nekoliko riječi o tome. E, tu postoje i pozitivne i negativne strane, ali e, što se tiče tih negativnih strana, E, one se mogu ublažiti ako Ukrajina u potpunosti bude primijenila e, sporazum o slobodnoj trgovini. Dakle, to bi zaista na kraju moglo se pokazati kao dosta pozitivno. Gospodine Ostrovićus, želim se zahvaliti na svim vašim uloženim naporima E, da pružite pomoć Ukrajini. Što se tiče e, misija ZSOP-a, mislim da se trebamo osloniti i na prijedlog Putina koji e, je predložio slanje UN-ovih misija za očuvanje mira, ali naravno u njima bi mogle sudjelovati i države članice. Uzimajući u obzir moju moje prethodno <laughs> stajalište, znate da bih ja htio da NATO više sudjeluje ovdje. I mislim da bi e, Rusi e, radije vidjeli zemlje iz NATO-a koji sudjeluju u tim misijama i mislim da bi to e, olakšalo i Europskoj uniji posao koji treba obaviti. Dakle, sve u svemu mislim da bi Europska unija trebala E, i mogla igrati jaču ulogu, ne samo u provedbi sporazuma iz Minska, već općenito u e, pomoći razvoja e, jake tržišno orijentirane ekonomije u Ukrajini. To bi bio dobar odgovor na ovo što se dešava u Ukrajini i na taj način biste smo mogli pokazati da na samoj vanjskoj granici Europske unije imate europski orijentirano gospodarstvo. Hvala najljepša gospodine Rasmussen na ovim komentarima. Kao što sam rekla malo čas, prevoditelji nas sada moraju napustiti, tako da ćemo sada zaključiti ovu točku dnevnog reda. Sigurnosna situacija u Ukrajini je nešto što Europski parlament budno prati i najmanje u, u, u tri odbora koja se bave ovim pitanjima, uključujući i e, izaslanstvo za međuparlamentarne odnose EU i Ukrajine i također imamo jako aktivnu skupinu prijateljstva sa Ukrajinom i e, gdje se također traži usvajanje mnogih mjera za izmenu situacije. Vrlo često razmatramo i rezolucije za Ukrajinu kao i nedavnu rezoluciju koja je usvojena bez amandmana što znači da je postojao zaista konsenzus o ovom pitanju. Naravno, postoje i oni koji se protive e, tome, ali mislim da smo imali jedan većinski konsenzus o ovom pitanju i da nam je to omogućilo da e, zaista iskritiziramo ovo ponašanje e, Rusije i da pružimo potporu vlastima u Krimu i da pokušamo zaštititi narod koji je tamo ugrožen Znamo da se ljudi tamo e, pritvaraju, e, otimaju e, i da tu zaista dolazi do ugrožavanja života ljudi koji žive na Krimu, uključujući i Tatare. Hvala.